Test, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste.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

So please take your seats. So I will say a few words in French to start. Za početak ću reći nekoliko riječi na francuskom jeziku. Je voulais souhaiter euh, au nom du euh, u ime Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane, te u ime Odbora za ribarstvo u ovom parlamentu sam htio reći dobrodošlicu eh, kandidatu za povjenika koji će biti zadužen za okoliš i oceane. To je prvo saslušanje u odboru za okoliš i to je saslušanje kojeg ćemo voditi zajedno sa odborom za ribarstvo zato što su te dvije teme, teme koje naša dva odbora dijele, dakle odbor za okoliš kao i odbor za ribarstvo. Kada smo otkrili popis povenika, prvo smo primijetili vašu dob, gospodine kandidate za povjerenika. Rekli smo, pa to je povjerenik e, od 28 godina, neće li to predstavljati problem? I naravno da ja smatram da to neće biti problem, nadam se da ćemo u budućnosti imati još i više povjerenika e, koji će biti toliko mladi, e, imati 28 godina, mislim da trebamo imati sve različite dobne skupine zastupljene u Europskoj komisiji. Danas imate jednu osobitost pred vama, to je da ćete morati odgovarati na pitanja oba odbora što se tiče ovih tema koje se specifično tiču e, okoliša, tu imate e, tu odgovornost, tu trebate preuzeti vodstvo što se tiče politike sa nultom stopom e, zagađenja, što se tiče cirkulne ekonomije, naravno i o drugim pitanjama koje dijelimo sa odborom za ribarstvo. Zatim imate i odgovornost što se tiče Europskog zelenog dila, što se je nazvalo glavnim prioritetom ove nove ekonomije i stoga očekujemo od vas e, vrlo precizne odgovore na pitanja koja će biti postavljena. Sada ću predati riječ Krisu Davisu da vam kaže kako ćemo organizirati ovo saslušanje. Hvala vam. Pa ja vam neću reći koliko imam godina, iako je očigledno da sam najstariji za ovim stolom, ali eto, želim dobrodošlicu kandidatu gospodinu Sinkevičijusu. Ja jako loše izgovaram litavski jezik, pa ću vas nazivati onako kako ste navikli da vas zovu dok ste studirali u Velsu. Počinjemo sa uvodnom izjavom kandidata koja će trajati 15 minuta. Nakon toga imamo ukupno 25 eh, pitanja zastupnika, članova dvaju odbora. E, pitanja mogu trajati maksimalno jednu minutu i 30 sekundi, ali mi preporučamo da se koristi manje. Kandidat može odgovoriti e, u dvije minute, zatim e, onaj koji je postavio pitanja ima 30 sekundi možda malo više ako ste se držali vremena za nastavno pitanje i e, je kandidat može odgovoriti e, za jednu minutu. E, u prvom krugu ćemo imati sedam pitanja o okolišu, a u drugom krugu o pitanjima ribarstva. Na kraju će kandidat imati oko pet minuta za završnu izjavu. Trebam vam reći da imamo prijevod na 23 jezika. Dakle, svi mogu govoriti svojim materinjim jezikom. Molim vas da ne govorite prebrzo jer vas prevoditelji možda neće moći pratiti. Ova rasprava se uživo prenosi na internetskoj stranici parlamenta, a i snima se. U mandatnom pismu koje vam je poslala e, kandidatkinja za predsjednicu komisije e, rekli ste da morate zaustaviti pretjerani izlov riba u našim morima do, e, na, do sljedeće godine, do kraja sljedeće godine. Morate provesti zabranu odbacivanja ulova te morate obustaviti subvencije koje štete okolišu, a koje dovode do pretjeranog ulova riba. Dakle, e, imate vremena razmisliti o tim pitanjima jer počinjemo sa okolišem. Imate sada riječ. Hvala puno. Uvaženi zastupnici, želim vam dobar dan i zahvaljujem vam. Zahvaljujem vam što ste me pozvali da podijelim s vama moju viziju za moj mandat. Velika mi je čast biti ovdje kao prvi povjerenik, odnosno kandidat za povjerenika e, nakon pada Berlinskog zida iz moje zemlje. Dakle, to je znak e, povjerenja u europsku ideju. Za mene ideja znači otvorenost, e, mogućnosti i e, istovremeno znači i odgovornost. Najnoviji val klimatskih prosvjeda pokazuju da generacija Y i generacija X se spremaju preuzeti odgovornost. Ja sam kao otac čvrsto opredjeljen da se time pozabavim. Za nas 2050. godina nije samo neki cilj na papiru, to je nešto što moramo ostvariti. A sada ću govoriti svojim materinjim jezikom litavskim. Mano karjera prasidėjo rinkimais į parlamentą gimtojoje Dakle, U Vilniusu su Dakle, ja sam u Vilniusu bio član parlamenta i predsjedavao sam gospodarskim odborom. Bio sam ministar gospodarstva zadnjih nekoliko godina i to me naučilo da služim svojim sugrađanima, da razumijem njihove probleme, njihove nade, isto kao što i vi razumijete svoje građane. Želim se zahvaliti svojoj zemlji na mogućnosti da ostvarim takvu karijeru. Shvatio sam koliko je važno graditi mostove između digitalne ekonomije, industrije. E, dakle, put izazova je put mogućnosti, vodi do održivijem i prosperitetnijem društvu E, mi smo već počeli raditi e, za klimatski neutralno planetu. Ja ću sve učiniti da nas povedem tim putem. Ima nas puno na tom putu, to vidimo iz klimatskih e, prosvjeta, izbora u Europi, eurobarometra. Većina europskih građana želi klimatski neutralnu Europu do 2050. godine. To moramo slušati. Dakle, e, novo izabrana predsjednica je svojim zelenim dilom učinila upravo to, a moj cilj će biti ostvariti to na terenu. To će biti program koji treba funkcionirati na oceanu, u okolišu i za naše građane. Moramo imati vodeću ulogu neki od vas su se iznenadili kad ste vidjeli da su oceani u naslovu mog portfelja. Znam da ste zabrinuti. Vi želite da novi povjerenik misli na dobrobit naših ribara, a ja vas uvjeravam da će biti tako. Mi živimo na plavoj planeti. Ribarstvo i oceani moraju ostati jedan od temelja naših politika, a te politike se moraju baviti nizom pitanja, budućnošću naših ribara, ali i okolišom. Moramo se nositi s klimatskim promjenama, kao što smo vidjeli iz najnovijih izvješća. Moramo se pozabaviti zagađivanjem plastikom i e, onom e, posljedicama za naše oceane od poljoprivrede. Zdravi oceani znače i zdrave stokove riba. Zdravi stokovi riba znače da će i ribari biti prosperitetni. Ja ću nastojati raditi s vama u uskoj suradnji. Predsjednica e, novo izabrana me je zamolila da vodim tri inicijative u okviru zelenog dila. Ja ću to raditi u suradnji sa predsjednikom Francom Cimermansom. E, ta područja su bioraznolikost, kružno gospodarstvo i nulta stopa zagađenja bioraznolikost nestaje. Šesta, šesto masovno izumiranje je već počelo. Kao povjerenik za okoliš ja ću zastupati Europu na konferenciji u Kini na godinu. To će biti ključni trenutak da okrenemo e, taj, te događaje. Dakle, e, pariški cilj se mora ostvariti, zatim nacionalne e, obveze e, će pri tome pomoći, a treće, treba nam mehanizam da izmjerimo napredak. Naši nas partneri promatraju i žele da ih podržimo naša međunarodna uvjerljivost ovisi i o napretku kod kuće. Moramo predvoditi primjerom, konkretnim mjerama. E, na primjer, kad je riječ o šumama, tlu, energetici, klimatskim promjenama, moramo pokazati kako se ti problemi mogu riješiti rješenjima koja nisu posuđena od prošlosti, nego dizajnirana za budućnost. E, e, nova predsjednica očekuje visok visoke standarde e, u svim područjima, a ja sam odlučan da to i postignem no u tome trebam vašu pomoć. E, bioraznolikost mora ući u sve politike Europske unije i u sve nacionalne politike. Moj drugi prioritet e, biti će kružno gospodarstvo. Moram e, podići profil kružnosti. Da to ne ostane samo riječ, već da se primjeni u praksi. Ako budemo samo četiri materijala, čelika, aluminij, e, plastiku e, koristiti e, na kružni način, već ćemo jako puno postići. Moramo razmotriti kako proizvodimo i troš, konzumiramo robu tu kružnost moramo uvesti u nove sektore, na primjer tekstil, e, e, e, gradnju i druga područja. Kada vidimo neki proizvod koji tvrdi za sebe da je zelen, moramo moći u to vjerovati. Ne želimo samo umanjiti otpad, želimo ga u potpunosti spriječiti gdje god možemo u tekstilu, u građevinarstvu i mnogim drugim područjima. I e, moje zadnje područje je nulta stopa onečišćenja. Kao otac i kao građanin i kao europski povjerenik želim da zagađenje bude stvar prošlosti. Želim Želim da u Europi imamo čisti zrak, čistu vodu, čistu tehnologiju i sigurnije kemikalije. To iziskuje e, vrlo sveobuhvatan pristup da bismo se nosili sa glavnim izvorima onečišćenja. Kada je riječ o kemikalijama moramo e, razmotriti opasne stvari i endokrine disruptore. Kada je riječ o vodi, riječ je o mikroplastici, o farmaceutskim proizvodima. To će značiti novi pristup pesticidima u sinergiji sa novom povjerenicom za zdravstvo. E, strategija od polja do stola e, će obuhvatiti to područje. E, naši postupci se moraju temeljiti na znanstvenim rezultatima. To ćemo učiniti i u našem programu za okoliš. A sada ću govoriti o svojim ciljevima za oceane. Prvi će biti puna provedba ribarstvene politike. Moramo tražiti ravnotežu, moramo loviti ribe na održivi način, a time ćemo uvećati dobit. Ja ću e, procijeniti politiku, ribarstvenu politiku da vidim što treba mijenjati jer trebamo politiku koja funkcionira za naše ribare i za naš okoliš. Moramo uzeti u obzir niz razlika ono što vrijedi na Sjevernom moru možda ne vrijedi na Mediteranu. E, svako more je jedinstveno i to moramo uzeti u obzir. Naši napori za održivo ribarstvo i za zdravo, e, zdrave proizvode ne smije se, zaustaviti na našim granicama. Moramo predvoditi na globalnoj razini kako bismo postigli cilj održivog razvoja koji se odnosi na mora. Ja ću surađivati sa povjerenikom Hoganom e, kako bismo zabranili e, štetne subvencije za ribarstvo. Moramo bolje upravljati e, svojim morima a isto vrijedi za e, oceane, na primjer na Antarktiku. Moramo imati jasna pravila za bioraznolikost na otvorenim morima. Ja ću se boriti protiv neprijavljenog i nezakonitog e, ribolova. E, to utječe i na male ribare koji trpe zbog nelojalne konkurencije. E, ribarenje je plemenita profesija, plemenita e, djelovanje. E, naši ribari na svakodnevno snabdjevaju proteinom visoke kakvoće. Moramo biti uz njih. Naše zajednice ribara na našim obalama su ugrožene naša pravila su odlična, ali su beskorisna ako se ne budu provodila. Želim e, s vama surađivati da naš sustav e, nadzora bude prikladan. Gdje god nađem nedostatke, ja ću ih e, uklanjati. Želim ulagati u proizvodnju održive, održivih namirnica iz mora. To će biti dio strategije od polja do stola. Naše flote imaju e, preko 5 milijuna tona koje donose na tržište. Naša akvakultura e, također. E, ja ću se boriti za održivu plavu ekonomiju. Tu moramo uključiti sve od znanja do planiranja, obnovljive energije, investiranje 3,5 milijuna ljudi rade u plavom gospodarstvu. To vama možda zvuči kao malo, ali za mene je to više od stanovnika moje zemlje. Dakle, e, zakoni vrijede samo koliko se dobro provode ja ću surađivati sa e, državama članicama kako bi se provodila pravila na svim područjima. To uključuje dijalog, e, e, prekršajni postupak, sud. Trebamo zakone koji funkcioniraju za naše građane, za okoliš, za mora i ribarstvo i za naše gospodarstvo. Uvaženi zastupnici, E, mi smo suočeni s novim izazovima. Uspjeh će ovisiti o našoj suradnji. Viđat ćete me redovito po vašim hodnicima, dvoranima za sastanke. Ja ću dolaziti na bilateralne rasprave, trialoge, e, posjećivat ću vaše zemlje, ne samo glavne gradove, već i regije, obalna područja. E, Zahvaljujem na pozivima koje sam već dobio. Kao što sam rekao na početku, moramo biti bliski našim građanima. Vi ste njihovi legitimni predstavnici i ja e, polažem u vas svoje povjerenje. E, ja se veselim uskoj suradnji s vama tijekom sljedećih pet godina. Puno vam hvala, e, očekujem vaša pitanja i odgovorit ću na njih najbolje što budem mogao. Hvala vam. Započet ćemo sa sedam pitanja od strane članova iz Odbora za okoliš u ime kluba zastupnika. Zatim ćemo prijeći na sedam pitanja eh, iz Odbora za ribarstvo. Dakle, krenut ćemo s EPP-om. Eh, tu je prvi govornik Jessica Pofjard. Hvala vam, gospodine predsjedniče, i hvala vam, gospodine kandidate za Ja ću sada govoriti švedski. Klimatfrågan står högst upp på da. Klimatska pitanja su pitanja koje e, kojima se bavi cijeli svijet, a cilj, naš zajednički cilj eh, zahtjeva od nas da imamo povjerenja u znanost. Znanost je važna, a šuma također igra vrlo veliku ulogu u očuvanje klime i dobro upravljane šume mogu pridonijeti tome da se smanje emisije CO2, a drvni materijal osim toga može zauzeti mjesto umjetnih materijala i može koristiti za ogrijev. Mislim da je vrlo važno da imamo jednu strategiju za biološku raznolikost do 2030 tu treba uzeti u obzir i šume. Vrlo je važno da iznađemo ravnotežu između biološke raznolikosti i održivog upravljanja šuma. Velika većina šuma u Europi Evropi e, su e, itekako e, snosile posljedice zbog klimatskih promjena. Dakle, velike su štete i naravno da su time zahvaćene i životinje. Dakle, ne smijemo misliti samo na gospodarstvo, ne smijemo i branša šumu promatrati samo sa gospodarskog stanovišta. Molim vas da prijeđete na svoje pitanje, kaže predsjedavajući. Dakle, moje pitanje glasi kako ćete vi u svojem budućem radu kao povjerenik osigurati da se e, šume e, nesmetno suma i da dobiju zasluženo mjesto. Just as a, as a timekeeper and timekeepers, please stick to your... Samo vas molim da se podržavate zadanog vremena, dakle minutu 30 eh, maksimalno i onda minutu za nastavno pitanje. Thank you. Sorry. Okay, thank you. Okay. Thank you. Uh, thank you for your question and Hvala vam na pitanju. Vaš parlament je od komisije zatražio već da nekoliko puta pojača svoju aktivnost što se tiče deforestacije. E, šume su važne. Oko 40% površine Europske unije pokriveno je šumama, te ih treba zaštititi i dobro održavati. Prije svega važno je isto tako imati na umu neke nove izazove. Važno je da svaka država članica ima učinkovite planove za upravljanje šumama zbog šumskih požara. Vidjeli smo što se dogodilo u Sibiru, u Amazonskoj prašumi, ali imali smo isto to i u Grčkoj. I vrlo je važno ne zaboraviti planove upravljanja. Zatim važno je isto tako riješiti nejednaku provedbu eh, europske uredbe o drvu. To je uredba koja se već eh, krenula provoditi ali ne jednako u svim državama članicama, a glavni e, stavak je tu naravno to što ćemo imati i strategiju za bioraznolikost e, do 2030. godine. To će biti strategija koja će biti e, ključni stup Europskog zelenog dila. Mislim da nije moguće postići taj paket Europskog zelenog dila bez bioraznolikosti. Stoga je, je za nas vrlo važno baviti se pitanjem propadanja šume i lošeg, lošeg zaštite šume imati e, zaštitu e, biljnih životinskih vrsta te imati Naturu 2000. I tu ne govorim samo o onom broju zaštitnih područja koje imamo, 30-20%, već o stvarnoj provedbi tih pravila to ne znači da ćemo tu zaustaviti bilo kakvu ljudsku aktivnost na tim područjima, ali to moramo e, stalno analizirati. Isto tako je važno imati aktivnosti koje ćemo moći dobro procijeniti i naravno e, najvažnije financijska sredstva za to. U skladu sa pravilom od dvije minute imate sada 30 sekundi za nastavno pitanje. Hvala. Mi ćemo interno zajedno surađivati, teme, zanima još jedno pitanje, to je vezano uz portfelj gospodina Timmermansa, dakle tu se radi o klimom i okolišu i da se to onda poveže i sa jednom prikladnom politikom upravljanja šumama. Hvala vam, da, vrlo dobro pitanje. Mislim da je to upravo ono ključno u mojoj suradnji sa Francom Timmermansom. U mom mandatnom pismu jasno stoji da treba ostvariti strategiju o bioraznolikosti Europske unije. Važno je da u suradnji sa Francom Timmermansom se to onda uključi u druga zakonodavstva, poljoprivredna zakonodavstva, energiju, promet i tako dalje. Sve ono što danas zapravo dovodi do problema, što dovodi i do masovnog umiranja vrsta. Što se toga tiče, bit ću ovdje dosta jasan, jer mi govorimo da treba više resursa za to, više novca, ali vrlo je važno i da se strateški ponašamo po pitanju ostvarenja tog cilja. To znači da će se uključiti i e, bioraznolikosti u druga područja, kako bismo svi postigli iste ciljeve. Ne možemo se ponašati kao i dosad što se tiče poljoprivrede i onda zatim imati ambiciozne ciljeve za bioraznolikost do 2030. godine. Hvala vam. U ime SND-a Cezar Luena. Gracias, señor candidato. Ahora tenemos que derribar el... Hvala vam. Imamo određen zid ravnodušnosti što se tiče klimatskih promjena. Ja bih htio govoriti o zagađenosti zraka. To je nešto što dovodi do opravljenih smrti u Europskoj uniji. Kronične bolesti, veliki trošak za javno zdravstvo, za okoliš Dakle, tu možemo se boriti protiv eh, onečišćenja za okoliš i istodobno sačuvati živote. Dakle, koje mjere vi mislite poduzeti kako bismo eh, se borili protiv toga i kako bismo se pobrinili da se uvažavaju norme za kakvoću zraka koje trenutno vrijede u državama članicama. Tu imamo jednu novu normu, imamo jedan novi prijedlog da se dakle norme Europske unije usklade sa normama Svjetske zdravstvene organizacije, ali postoje li konkretne mjere kako bi se proglasile zone čistog zraka u EU? Hoćete li uvesti i strože norme za e, vozila iz e, kategorije EU7 što se tiče njihovih emisija? Hvala vam lijepo na tom pitanju. Ja dijelim taj isti utisak s vama. Nerazumna je situacija da imamo 400.000 ljudi koji svake godine umiru zbog zagađenosti zraka u Europskoj uniji. Vidimo da ovdje dolazi do velikog gubitka i gospodarskog gubitka i vidimo da ovdje imamo i zakone s tim u vezi, ali nismo uspjeli ih provesti do kraja. Što se tiče svjetske zdravstvene organizacije, naši standardi, primjerice za sitne čestice, su na razini koja je preporučena 2006. godine da se uvede. Ja ću kolegiju predložiti dakle, da imamo i jedan akcijski plan za čisti zrak, da kao imamo jednu nultu toleranciju e, za one koji ne uvažavaju trenutne standarde po pitanju kakvoće zraka, zatim isto tako moramo e, prilagoditi Europski zakonodavni okvir zadnjim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i kada govorimo o gradovima, ovome što ste spomenuli, prvo se radi tu o dijalogu i o mehanizmima da pružimo pomoć članicama i gradovima kako bi se tome prilagodili. Što se tiče e, zona čistog zraka, tu ću nešto jako specifično reći o tome. Dakle, lokalna tijela mogu odlučiti uvesti ograničenje e, prometovanja ili nekakve e, zone bez e, emisija CO2. A što se tiče vozila kategorije Euro 7, moj mandat traje pet godina i mislim da je u tom razdoblju posti, moguće postići da radimo na to zajedno sa kandidatom za zapovjednika za unutarnje tržište. coches diésel contaminantes, permítame que le haga dos preguntas más. A što se tiče vozila na dizel, tu imam još dva pitanja. Hoćete li sa povjerenikom za unutarnje tržište uvesti mjeru da se ta vozila obavezno e, maknu e, sa tržišta Europske unije i nakon skandala Dieselgate hoćemo li imati još i strože standarde? postoje još e, mnogi glasovi koji sve to još negiraju i mnogi ljudi ne vide uopće tu nikakvu poveznicu sa klimatskom krizom. Da, hvala vam na pitanju. Što se tiče dieselgate mislim da nas je to naučilo jednu jako ozbiljnu lekciju i ne možemo se dopustiti da imamo ponovno Dieselgate. Proizvođači industrija su, ja mislim, shvatili isto to. Što se tiče toga da se opozu vozila sa tržišta, ovaj dom je usvojio okvir za e, homologaciju vozila koji će vrijediti od prvog e, iduće godine i ta prilika će onda postojati za to. Mislim da možemo pomoći našoj industriji da postanu konkurentne. Moramo vidjeti kamo ide ta industrija što se tiče vodika, što se tiče električne energije. Mislim da naši proizvođači automobila koji su pri vrhu e, na globalnoj listi svakako mogu uhvatiti korak sa nekim američkim električnim vozilima koji su popularni, ali vidimo već da dolazi do tog e, do te promjene, ali mi moramo pomoći pomoću istraživanja, pomoću pružanja podrške javnom prometu koji treba biti zeleni, naravno pomoću e, rada na čistim alternativnim gorivima go Hvala vam. Možete naravno zaključiti vašu rečenicu. E, nema tu problema. Ja htio sam izgovoriti još jednu rečenicu. Onda sačuvajte tu dodatnu rečenicu za iduće pitanje. Frederik Ries e, u ime kluba zastupnika Renew. Evo ovdje sam, e, dobrodošli gospodine Sinkeviću se u Europski parlament. Ovo je zapravo dvostruka premijera, ovo vaše e, imenovanje. Vi ste najmlađi kandidat za povjerenika u povijesti i još ste i e, kandidat za povjerenika u oceanima. To je naravno jako simpatično, ali sada treba isto tako vidjeti što doista možemo ostvariti. E, što se tiče plastike i ribolovnih alata, htjela bih vam govoriti o oceanima, htjela bih vam govoriti o zagađenju i o plastici. Ovi proizvodi o kojima govorim su odgovorni za 70% zagađenosti e, pomorskih e, područja i moramo na tome zajedno raditi to našu odgovornost. Na 11. strani vašim pisanim odgovorima se napisali, citiram, želim da se identificiraju one plastike za koje možemo imati bio izgradive alternative koji će e, e, dodatnu vrijednost e, donijeti. I tu govorite o donošenju zakonodavnog okvira. Naravno da je dobro govoriti o inovacijama, ali kada se radi o biorazgradivosti plastike, tu moram reći da sam dosta zbunjena da to kažem, to je formizam. Naime, mi trenutno nemamo nikakvi europski standard kojeg možemo u realnom na, realnom e, terenu provesti, posebice kada se radi o morima. Dakle, smatrate li doista da je taj smjer dobar? Ono što se ja bojim je to da umjesto da promijenimo mentalitet, a to je zapravo nešto što trebamo napraviti kada se ovom radi, da zapravo insistiramo na nečemu što neće promijeniti mentalitet i što će pogoditi jednako proizvođače kao i potrošače. E, malo ću dulje govoriti pa ću kasnije skratiti. I još jedno kratko pitanje o petiranoj plastičnoj ambalaži, o čemu isto govorite. Za iduću godinu očekujemo direktivu o tome i mene zanima jeste li spremni angažirati se za e, obavezne ciljeve što se tiče smanjenja plastične ambalaže koji će dakle, biti popraćeni određenim brojkama. Hvala vam lijepa na vašem pitanju. Naravno da se slažem. Ako se ništa ne promijeni, onda ćemo se u 2050. godini naći u toj situaciji da ćemo imati više plastike u našim oceanima nego ribe. A komisija, moram reći, je doista poduzela jedan dobar korak što se tiče zabrane jednokratnih plastičnih eh, proizvoda, to je izvisan korak unaprijed, ali ne možemo stati na tome. Naravno da ću ja tražiti da se u potpunosti provede strategija o plastici, ali sljedeći koraci moraju biti mikroplastika, posebice u tekstilnoj industriji, gumam, autogumama i paletima od drva, zatim e, biorazgradiva plastika što ste spomenuli, tu trebamo jedan jasan zakonodavni okvir i, moramo identificirati neke primjene e, za koju je biorazgradiva plastika pogodna, prije svega primjerice kemikalije i zatim plastična balaža. Mislim da je to sljedeći ključni korak da smanjimo pretjerano pakiranje proizvoda. I tu se ne radi samo o promjeni društva, tu se radi i o tome da trebamo pokriti potrebe poslovnog sektora, naime oni tu mogu smanjiti svoje troškove time. I naravno važno je da nismo sami kada se o tome radi, da postoje i međunarodne aktivnosti, dakle u okviru G7, u okviru un ali i u bilateralnim odnosima s našim partnerima. Tu imamo jedan eh, divan primjer kojeg možemo pokazati drugima, ali ima i divnih primjera koje možemo slijediti od njih i ja ću to svakako činiti. Nastavno pitanje od 15 sekundi. 15 sekundi. Shvatila sam da se kandidat za pravnike misli angažirati po pitanju mikroplastike. To je važno, to ćemo raditi zajedno. Može jedno pitanje o europskom okviru, o, o ekodizajnu, dakle da poboljšamo ehm, to da se plastični proizvodi mogu bolje reciklirati. Jeste razmišljali o tome da se uvedu filteri za mikroplastiku u um, strojevima za pranje rublja, kako e, ta mikroplastika ne bi došla u naše vodene puteve i onda zatim isto tako i na naš tanjur. Hvala vam. S pravom ste zabilježili da su strojevi za pranje rublja još jedno područje na koje možemo proširiti e, odredbe ekodizajna, ali mislim da to možemo proširiti još i na više od toga. Naime, ekodizajn je za mene doista nešto izvrsno što je stvoreno u ovim prostorijama. Ja se sjećam onih prvih rasprava o ekodizajnu i ljudi su govorili e, sada će Europska unija regulirati e, žarulje u našim domovima, ali mi smo time na kraju krajeva uštedili električnu energiju e, koju recimo godišnje potroši Italija. Dakle, godišnja potrošnja Italije trebamo zadržati e, te visoke ambicije i moramo preći na jedan ciklus koji će biti lišen toksičnih e, materijala. Dakle, plastika e, mora biti stvorena bez toksičnih kemikalija koje onda možemo kasnije ponovno koristiti u okviru cirkularne ekonomije i onda putem inovacija mislim da možemo imati tu najrazličitije primjene za te tvari. Hvala vam. Sljedeće pitanje u ima zelenih Sven Gigold. Gospodine kandidat za povjerenike, u vašim pisanim odgovorima ste naglasili činjenicu da je najranjivije stanovništvo Europske unije e, zapravo u takvoj situaciji da ih e, e, zdravstveni rizici najviše pogađaju. I da, to su primjerice endokrini disruptori, kemikalije koje se, koje se ne mogu izdvojiti iz okoliša i nanomaterijali. Postoje naznake da je broj ljudi koji, koji pogađaju bolesti zbog endokrinih struktura da su sve više u porastu. Procjenjuje se 25% sve djece u Njemačkoj, uključujući moje djece, da pate od eh, bolesti takozvanih dječjih zubi. To je jedna bolest povezana uz bisfenol A koji je jasno mm, identificiran kao endokrini disruptor. Dakle, mene zanima koje ste eh, konkretne korake mislili poduzeti kako biste ranjive skupine u društvu poput djece zaštitili od eh, otrovnih kemikalija poput endokrinih disruptora. Kao lakmus test, hoćete li konačno dovesti onu strategiju o netoksičnim materijalima sa svih četiri stupa, dakle endokrinih disruptora, e, koktel učinaka i e, ona druga dva stupa koje tamo navodimo. Hvala. Hvala vam na ovom pitanju. U potpunosti vas razumijem. Ne kao kandidat za povjerenika, samo već i kao otac, kao potrošač, kao otac djeteta od pol godine i kao otac koji očekuje 20. listopada rođenje kćerkice. Dakle, endokrini disruptori su svuda oko nas i u našem svakodnevnom životu, a spominju se i u gotovo stotinu zakonodavnih akata Europske unije. E, jako je važno kako je navedeno u e, sedmom EAP-u da se to riješi. Dakle, trebamo sigurne, netoksične proizvode. Program REACH je nešto što nema alternative. Potrebno je potaknuti inovacije. Endokrini disruptori e, iziskuju novu strategiju koja će biti ozbiljan korak naprijed ono što je najvažnije treba primijeniti pravilo predostrožnosti. Endokrini disruptori eh, trebaju biti standardizirani. Nadalje, važno je zaštititi najranjivije, a to su stariji ljudi i djeca. Važno je zabraniti endokrine disruptore u igračkama u kozmetici koju primjenjujemo direktno na kožu u prehrambenim proizvodima ali hvala e, na vašem opredjeljenju ali što je sa strategijom za netoksični okoliš hoćete li e, to isporučiti sa sve četiri dijela koje sam spomenuo. Hvala. Kad je riječ o nultoj stopi onečišćenja imat ćemo tri glavna stupa. Čisti zrak, e, čista voda i netoksični okoliš. Imat ćemo strategije i planove za sva tri e, stupa. Puno smo postigli u zadnjih pet godina. Osnove su položene jako dobro. Mnogi zakoni su preispitani, e, preispitali smo rič i definitivno možemo nadograditi na tom solidnom e, e, zakonodavnom aktu. Simona Baldasar. mikrofon. Hvala. Uvaženi gospodine kandidatu za povjerenika, imate vrlo važan portfolio, ali moram reći da živimo doista u kriznim vremenima Stalno imamo nove znanstvene spoznaje, studije, postoje mnogi socioekonomski čimbenici. Ja sam liječnica i pitam se da li Europska komisija planira e, svoje priopćenje objaviti kada je riječ o utjecaju e, rezidua ljekova u vodama ali i u podzemnim vodama u različitim državama članicama i to naravno ima velikog utjecaja na okoliš, na ljude i na životinje. Dakle, lijekovi u pitkoj vodi mogu i u slučaju malih koncentracija ugroziti ljudsko zdravlje. Stoga bi bilo potrebno da poduzmemo mjere predostrožnosti. Pristup Europske komisije dobar, ali hoće li on imati ikakvih konkretnih E, posljedica? Da li imate e, plan izraditi e, takvo priopćenje? Hvala vam na pitanju. Farmaceutski proizvodi su već uključeni u zakonodavstvo o kemijskom onečišćenju vode i važno je prema akcijskom planu za vodu osnažiti monitoring, odnosno nadzor. Sada se preispituje i direktiva za okvir za vodu, te direktiva o standardima za kvalitetu okoliša. Nakon toga ćemo vidjeti je li potrebno unositi izmjene. Svi vidimo da su farmaceutski proizvodi nešto što postavlja šte, predstavlja sve veću ugrozu e, kada se nađu u vodi. E, treba to riješiti na izvoru i osnažiti e, nadzor prema planu komisije o nultom onečišćenju. Mikrofon. In conclusione, la commissione... Dakle, da zaključim. Hoće li Europska komisija izraditi, odnosno predstaviti jedan e, legislativni predlog ili ne? I ako da, da li će to biti uredba ili direktiva? Postoje različite opcije. Direktiva mi se čini prikladnija zbog načela supsidijarnosti i zbog nacionalne suverenosti. Hvala vam na pitanju. Naravno, prerano je sada o tome govoriti. Ja ću biti spreman kasnije o tome razgovarati s odborom, jer kao što sam rekao, farmaceutski proizvodi e, su već e, dio e, zakonodavstva o vodi, a to se sada preispituje kako bismo vidjeli je li potrebno nešto mijenjati. Nakon provjere vidjet ćemo trebali uključiti dodatne farmaceutske proizvode ili ne. Kao što sam rekao, ja sam otvoren za dodatne razgovore s odborom za okoliš o tom pitanju nakon što se dovrši provjera i preispitivanje postojećeg zakonodavstva. Za EKR Pietro Fiocchi. Povjereniče, u posljednjem desetljeću vidjeli smo eksponencijalni rast e, e, populacije mesoždera, e, divljih svinja i drugih ljudskih vrsta koji, aha, je, povjerenik vas želi vidjeti gdje ste, aha, tu ste, dobro je. Dakle, e, to katastrofalno utječe na bioraznolikost, utječe na poljoprivredu. Moramo e, svoj ambiciozan cilj e, za bioraznolikost e, spojiti sa sigurnošću i sa poljoprivredom. Jeste li spremni izmijeniti zakonodavstvo zbog sve veće opasnosti od tih životinskih vrsta, osobito vukova. Dakle, kako ćete vi uravnotežiti stroge zakone o zaštiti e, sa e, izuzećima, na primjer e, uređenim kvotama lovci i ribari u Europu, Europi žele obnoviti staništa i očuvati staništa. E, što mislite o tome da se takve kategorije koriste kao e, instrument da bi se e, poboljšala bioraznolikost i obnovila zagađena područja? Hvala na ovom pitanju. Razumijem vaše pitanje. Ja sam iz zemlje u kojoj je poljoprivreda jako važna i imam razumijevanja za poljoprivrednike koji e, gube e, svoju stoku, odnosno svoje životinje, ali e, nema lakog i brzog rješenja za to. Kada je riječ o vukovima, oni su još uvijek u dosta ugroženoj situaciji Postoji pitanje koegzistencije. Vukova je uvijek bilo. To se može riješiti mjerama poput zaštite. Na primjer, je li postojala ogroda, ograda, jesu li životinje bile dovoljno zaštićene od vukova. Moramo podići svijest među poljoprivrednicima i ljudima i to rješavati na način e, da osiguramo koegzistenciju. Dakle, direktiva o staništima ipak e, sadrži određenu fleksibilnost. E, države mogu to primijeniti. Međutim, mislim da je to najbolje riješiti razumijevanjem kako zaštititi e, životinje e, na poljoprivrednom gospodarstvu, a za to možete čak dobiti i financiranje. Ako izgubite životinju na taj način, dobit ćete za to obeštećenje. Dakle, nastavno pitanje, želim čuti što mislite o tome da direktiva o staništima se ne primjenjuje na usklađeni način e, u svakoj državi članici. E, kakav bi bio vaš pristup tom problemu? Hvala na pitanju. Prvo, direktiva je prošla kroz preispitivanje, ona se pokazala prikladnom. Ta fleksibilnost pruža šansu državama da riješe e, problema koji se mogu pojaviti. Imamo 66 ugroženih vrsta. Nije riječ samo o vukovima i medvjedima, tu su i drugi. Ako dođe do sukoba, Mislim da fleksibilnost koje imaju država, države to mogu iskoristiti i riješiti. Hvala. A zadnje pitanje eh, odbora Envi za GUE zastupnica Bjork. Hvala. Vi imate jako važan portfelj kako ste i sami naglasili, ne samo mladi, već i vrlo mladi nas promatraju. E, klimatska pravednost i bioraznolikost su pitanja koja će odrediti našu budućnost. Trebamo promjene sustava. Mislim da <clears throat> mnogi od nas ovdje nisu uvjereni da je Europa na putu da postigne te sustavne promjene e, vidim da riskiramo da ćemo se izgubiti u podacima i tabelama. Ja ću se usredotočiti na bioraznolikost. Mi nemamo dovoljno instrumenata na europskoj razini. Koje ćete E, izraditi u nekim drugim područjima kao što je na primjer zajednička poljoprivredna politika, e, industrijska politika kako biste promijenili e, način potrošnje u Europi? Koje ćete unijeti izmjene u akcijski plan za bioraznolikost? Hvala na pitanju. Mislim da je da ste ispravno i ja ne bih izdvojio ništa od ovoga posebno strategija mora obuhvaćati sve sektore, poljoprivredu, industriju, transport i energetiku. Sve su to važna područja, a sva ona utječu na gubitak bioraznolikosti. Imamo strateški cilj <laughs> najvjerojatnije e, ćemo e, zaustaviti e, gubitak bioraznolikosti ako to budemo bolje financirali, ali to neće imati smisla ako očuvanje bioraznolikosti ne ugradimo i u politike na drugim sektorima. U mandatnom pismu e, izvršnog dopredsjednika Franca Timmermansa stoji da ja kao povjerenik moram isporučiti tu strategiju, ali on će pomoći koordinacijom. Na taj način ćemo postići sjajne rezultate i nećemo imati samo tabele koje će nam i dalje biti potrebne kako bismo mjerili svoje rezultate, kako bismo bili odgovorni, ali važno je i da se to vidi u drugim sektorima, onima koji danas uzrokuju najviše izumiranja bioraznolikosti. Hvala. I dalje smatram da ćete morati e, puno raditi i prije nego što to dođe do Timmermansa. Jedan od vaših instrumenata će biti strategija od polja do stola. Kako ćete usjetiti na zajedničku poljoprivrednu politiku kako bi ona dobro funkcionirala i za potrošače i za poljoprivrednike i za okoliš i bioraznolikost. Pa hvala vam E, to mora biti dobar instrument da zaustavimo propadanje šuma. E, moramo ocijeniti e, učinak naših postupaka. Kada razmislimo o svom mandatu u okviru od polja do stola, kada je riječ o ribarstvu moramo moći e, e, slijediti ribu od mora do konzerve. Imamo dobre standarde a isto vrijedi kad je riječ o krčenju šuma. Moramo imati lanac snabdjevanja e, koji ne podrazumijeva krčenje šuma. kandidate, vi ste rekli da se veselite šansi da surađujete sa zastupnicima ovdje sljedećih pet godina. Kao zastupnik iz Britanije rekao bih da bi i meni to bilo drago. Dakle, do sada smo čuli zastupnika iz odbora Envi, sada dolazi odbor peš, e, ribarstvo i počinjemo sa gospodinom Miljanom. Hvala gospodine predsjedavajući. gospodine predsjedavajući i gospodine kandidatu za povjerenika. Jako mi je drago da ribarstvo, ako sam vas dobro shvatio, će imati vrlo važno mjesto unutar vašeg portfolija. Bilo bi lijepo ako biste to e, mogli tako proslijediti novo izabrane predsjednici von der Leyen. Ali ja bih rekao nešto vezano uz Brexit. Buduće gospodarsko partnerstvo koje se planira sa Ujedinjenim kraljevinom, mislim da bi bilo lijepo kada bismo imali sporazum o e, pristupu e, vodama, međunarodnim vodama. Dakle, zanima me vaše mišljenje tome. Vrlo je važno da osiguramo da se ribarstvo nastavi kao i do sada. Moramo e, privući mlade ljude, a zato su potrebni dobri radni i životni uvjeti i moramo više loviti, ali bez da dođe do prekomjernog izlova. Dakle, moramo bolje ribariti i mislim da nam tu Europska komisija može pomoći. Zatim, što se e, tiče toga, e, me zanima vaše mišljenje, dakle vezano uz e, mlade generacije. Radi se o tome da 75% flote prolazi kroz velike promjene, a u vezi s tim me zanima kakve reforme planirate i kako će se one odvijati regarding Hvala vam na pitanju. Kad je riječ o Brexitu, jučer je predložen plan, ali još uvijek ne znamo kada i kako će se to dogoditi. Unatoč tome, moram zahvaliti gospodinu Boni što se sastao sa mnom nekoliko puta obavijestio me o Brexitu i mogu reći da bez obzira koji će biti scenarij, mi ćemo biti spremni. Bićemo spremni i na pregovore s Velikom Britanijom. Naravno, morat ćemo pregovarati o sporazumu ako bude sporazum imat ćemo vrijeme za tranziciju, ako ne bude sporazuma bit će nekoliko scenarija o kojima ćemo kasnije govoriti, ali mi smo spremni kada je riječ o zapošljavanju mladih. U Strasburu smo se sastali, razgovarali smo o tome. Zastupnici iz e, Španjolske, iz Italije su u tome postavljali pitanja i ja sam razmišljao o tome. Da li bi se ta, da li bi ta poboljšanja privuklo više mladih u ribarstvo? Nisam siguran. Ja sam mlada osoba, da ja biram e, što bi bilo ključno u mom odabiru, pa sigurna budućnost. Dakle, moramo osigurati sigurnu budućnost. Moramo naći ravnotežu između socijalnih i gospodarnih pitanja i održivosti. I samo na taj način ćemo osigurati budućnost e, sektora, a zatim kroz različite fondove možemo pomoći našim ribarima i poboljšati njihove uvjete.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 Hvala na vašem odgovoru vezano uz mlade generacije, podmladak. Dakle, to je pitanje koje je vrlo važno. Radi se o životnim i radnim uvjetima na brodovima. Mislim da je to vrlo važno kako bi ovo zanimanje učinili atraktivnijima. Što se tiče Brexita, nisam mislio na Brexit bez dogovora ili s dogovorom, nego sam mislio općenito kako će izgledati naši odnosi, naši gospodarski odnosi. Ne možemo žrtvovati ribarstvo Mislim da moramo imati bilateralni sporazum koji jamči pristup vodama i resursima. Dakle, mislio sam na buduće odnose nakon Brexita. Hvala vam na ovom pitanju. Slažem se. Kad je riječ o mladima, moramo zajedno se uhvatiti u koštac s tim izazovom, imat ćemo dijalog, pozvat ćemo dionike, i da ćemo sve od sebe za zanimanje ribara. Kad je riječ o Brexitu, naravno e, doći će do sporazuma, nemojmo isključiti ribarstvo. To je za gospodina Barnijeja jako važno. On je u Francuskoj bio odgovoran za e, ribarstvo i to je definitivno pitanje o kojem se pregovara. Gospođa Aguilera, minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobro došli gospodine kandidatu za povjerenika. E, ribarstvo ima vrlo velik značaj što se tiče prihoda, radnih mjesta, gastronomije, kulturnog identiteta i sigurnost opskrbe hranom. U obalnim regijama ribari e, dakle skoro e, pola stanovnika radi u ribarskom sektoru u obalnim regijima i e, mi kao SND nikako ne smijemo zaboraviti na te ljude ali ja uopće nisam čula da se spomenuo naziv ribarstvo iako je to vrlo važna tema i stoga se ja zalažem za to da Europski e, fond za ribarstvo se e, zadrže nakon kakav je sad bez rezova kako bi osigurali da ovaj sektor funkcionira i njegova socijalna i gospodarska dimenzija. To je vrlo važan stup, dakle, ribarstvo. Iako e, tu imamo i male ribare, na njih isto moramo misliti. Zatim što se tiče podmlatka, kako želite e, uzeti u obzir i sociološku dimenziju? Zatim e, što se tiče višegodišnjih e, planova, kako vi tu želite postupati prije svega kada se radi o, Mediteranu i o Crnom moru. Hvala vam na pitanju. Kad je riječ o obalnim zajednicima, slažem se s vama. Važno je da ih ne iznevjerimo. Ja sam još uvijek ministar gospodarstva i inovacija. Kada sam imenovan dvije godine, svakog petka sam posjetio jednu drugu regiju u Litvi. E, imamo oko 16 njih, a ja sam ih posjetio 52, dakle 52 mjesta sam posjetio od velikih industrijskih postrojenja do malih poduzetnika da vidim kako oni žive, kako na njih utječu zakoni za koje glasamo, što oni moraju primjenjivati na terenu. Isto to vrijedi i za zajednice ribara. Zajednička ribarstvena politika e, znači upravo to, naći ravnotežu između održivosti s jedne strane i socijalnih i gospodarskih aspekata s druge strane e, i e, višegodišnji financijski okvir će nam pomoći postići te ciljeve svako more e, je jedinstveno i mora se uzeti u obzir e, njegove osobitosti. Moramo razgovarati sa državama članicama o njihovim stajalištima i zatim e, naći plan koji će biti uravnotežen. No dugoročno moramo postići održivost i samo to će privući mlade u taj sektor. Sigurnost je važna, da, slažem se, uvjeti su E, važni, ali oni moraju vidjeti u tom sektoru budućnost, da će moći zarađivati za svoj život, za svoje obitelji, da će to biti njihova karijera u kojoj će napredovati. Sviđa mi se što ste naglasili značaj svih stupova i socijalnog i gospodarskog stupa jer oni se ne uzimaju uvijek u obzir. Možda biste mogli reći nešto konkretnije o tome što ćete učiniti kako ne bi bilo rezova u fondu za ribarstvo. To je već onako maleni fond i ovisimo o svim resursima. I zadnje pitanje, što ćete učiniti kako biste ojačali ulogu žena u sektoru ribarstva? Molim vas da se osvrnute na to barem jednom riječju. Puno vam hvala. Kad je riječ o MFF-u, taj prijedlog već imamo i nadam se da ćemo moći održati svoje ambicije i učiniti ono što najbolje pomaže našim ribarima kada je riječ o rodnoj ravnoteži, nedavno sam vidio nedavno izvješće WWF-a i mislim da moramo puno više učiniti da poboljšamo uvjete. Prvi problem je da se fokusira uglavnom na sektor ulova, ali nemojmo zaboraviti e, tko e, upravlja e, tim poduzećima, tko dobiva prvi signal ako se nešto događa, tko se bavi uređivanjem tog sektora. Tu rade i žene. Mi moramo imati u savjetodavnim e, vijećima jednake e, rodne, rodno, ravnopravnosti, moramo ući još dublje i o tome raspravljati sa sektorom. Hvala vam. Hvala gospodin Kavskin. Minuta i pol. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine kandidate za zapovjednika, zadnja reforma zajedničke ribolovne politike 2013. godine je donijela do mnogih različitih instrumenta. Primjerice, došlo, došlo je do uvoda višegodišnjih planova upravljanja, tehničkih mjera ili obveze iskrcavanja Primjerice su tako obveza manje uvoz, manjeg lova mlađi. Zatim, e, htjeli smo da hoćemo isto tako dobiti održiv razvoj ribolova. To su napreci i mi smo zadovoljni zbog toga, ali vidimo da ti instrumenti ne postižu uvijek i u svakom slučaju rezultate koje smo htjeli. Primjerice, e, višegodišnji plan za Baltičko more koji je uspostavljen prije tri godine, za njega sigurno dobro znate, a vidjeli smo da su e, riblji stokovi što se tiče osjeća, tu izuzetno niski. E, vidjeli smo da to ne ovisi samo o e, ribolovu, da to ovisi o klimatskim promjenama, o zagađenju mora, koje, e, do kojeg dolazi zbog e, utjecaja skopna. Dakle, vi imate dosta širok portfelj, okoliš, more, oceani, ribolov. Mislite li da ova ribolovna politika e, koja se trenutno usredočuje samo na to kako E, se ribolov održava na klimatske promjene. Će znači to doista biti dovoljno ako želimo postići ciljeve do 2030. godine ili mislite koristiti e, čitavu paletu vašeg portfelja kako bi uzeli obzir sve čimbenike koji e, utječu na pomorske na pomorska bića. Puno vam hvala na vašem pitanju. Da, imate pravo. nije samo ribarenje ono što uzrokuje e, smanjenje biomase i gubitak stokova, riječ je o cijelom ekosustavu. Kad govorimo o strategiji za 2030. godinu, ne mislim samo na kopno, mislim i na mora i oceana, jer zdrava mora i zdravi oceani upijaju goleme količine ugljičnog dioksida, daju nam hranu, radna mjesta, mjesta, čak i energiju. Dakle, u tom duhu moramo djelovati zajednička politika je nešto što imam u mandatu, to ću preispitati i moramo se nositi sa nedostacima, ali CFP nije E, holistički zakonodavni akt koji će riješiti sve probleme. E, moramo imati i strategiju za bioraznolikost, a zeleni novi dil će uzeti u obzir niz područja. E, to će mora biti usklađeno i sa zelenim dilom. Dakle, imat ćemo nove izazove i do 2022. godine moramo riješiti niz e, problema. To je vrlo tehnički dosje. Tu ću trebati vašu pomoć. Nosi se ne samo, e, odnosi se ne samo na okoliš, već i na druge probleme. Merci pour, euh, merci pour votre réponse. Donc j'ai bien entendu votre réponse. Hvala vam euh, na vašem odgovoru kojeg sam dobro saslušao. Vi ste u vašem uvodnom govoru rekli da želite izaći iz vašeg ureda i sastati se sa dionicima na terenu. Čestitam vam na tome, mislim da je to jako važno. Predlažem vam sljedeće. Sve te reforme koje ćemo morati provesti, koje ćete vi iznijeti, koje ćemo morati izglasati, da to činite i s nama, da pripremate to s nama. Mi znamo da u vašoj službi ima jako puno sposobnih ljudi, ali razgovarajte s nama, upoznate se i sa terenom e, via nas, jer mi ih predstavljamo. Nemojte se sastati s nama jednom godišnje. Dolazite redovito k nama, službeno ili neslužbeno, na sastanke odbora, kako bismo tome razgovarali. To je moj prijedlog. Hvala vam gospodine Kalskind eh, na vašem prijedlogu kada smo se sastali u Sazburu da eh, posjetim Bretanju. Ako bude mogao svakog ću to učiniti i hvala vam i na ovom prijedlogu za suradnjom i eh, ja doista mislim i računati na to. Mr. Sullivan, one and a half minutes for the green. Gospodin Sullivan, minutu i pol. And thank you to the Commissioner. Hvala vam i hvala kandidatu za povjerenika. Moje pitanje za vas tiče se Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, EMFF. Zadnja verzija o kojoj se raspravlja na odbor za ribarstvo od srpnja je takva da Europska unija i dalje pretjerano lovi, to smo svrdili, mnogo više nego što mora imaju kapaciteta. Zadnje izvješće e, koje je slučna skupina izradila ukazuje na to da je 40% e, onih stokova koje smo e, identificirali na e, sjeveroistočnom Atlantiku u slučaju petjanog izlova. U sredozemlju primjerice 87% ribih stokova je petjano izlovljeno i napredak nije dovoljno brz. Revizija MFF-a bi zapravo mogla još i povećati petljani kapacitet u tom sektoru, što je zapravo protivno ciljevima iz zajedničke ribovne politike povećanje u subvencijama dovode do petrolnog izlova. Nemojte vjerovati meni što se toga tiče. Svjetska banka i Europski revizorski sud su također izgledali slična izvješća, te su e, tamo dosta činično o tome isto tako govorili. Moje pitanje upućeno vama, gospodine kandidata zapravnika, je sljedeće. Što vi mislite poduzeti kako bi se trenutno stajalište parlamenta i vijeća ponovno uskladilo sa ciljevima oko kojih smo se e, suglasili u okviru ciljeva o održivom razvoju? i da e, uklonimo ove štetne subvencije e, s čime bismo onda uklonili i pretjerane kapacitete. Hvala. Hvala vam na pitanju. Slažem se. MFF mora podržavati osvajanje naših ciljeva, provedbu zajedničke ribovne politike, naše obveze vezano uz cilje, cilj održivog razvoja broj 14. Isto tako je važno imati na umu da naše financijske omotnice nisu e, neiscrpne i da je to javni novac. Ja sam bio u Litvi ministar gospodarstva i e, inovacija i imao sam veliku financijsku omotnicu za, za našu državu zbog sredstava Europske unije. Ono što sam e, najviše gledao je da se ne poklapa to ulaganje sa ulaganjem iz privatnog sektora. Dakle, ne bismo trebali stošiti javni novac ako se e, neki interes poklapa sa interesima iz privatnog sektora jer jednostavno nema dovoljno novca za sve. Isto tako se nadam da ćemo zadržati sve ambicije i ja svakako ako me se potvrdi ću biti e, raspoloživ za dijalog u odborima i u okviru dijaloga naravno kako bismo zadržali visoku ambiciju zajedno sa državama članicama. Ja svačam isto tako i da su one zabrinute. Pokušat ćemo pronaći najbolje moguće rješenje kako bismo e, se riješili e, ona najveća e, pitanja, primjerice mali ribolov, ali to ne može ići protivno našim većim ciljevima što se tiče ciljeva održivog razvoja i zajedničke ribolovne politike. Hvala vam na tim odgovorima i mislim da je to zapravo bila srž mog pitanja. Nam vi ste rekli da nećete dopustiti da politike Europske unije budu proturječne. najbolje raspoloženim znanstvenim dokazima i podacima. I svačam, toliko sam čula od vas, da ste vi spremni, zapravo to je moje pitanje, biste li bili spremni povući neki prijedlog vezan uz financiranje ako uvidite da se s time proturiječi dobroj, održivoj politici? Hvala. Hvala vam na pitanju. Nemamo sada juriti pred rudo e, i govoriti o povlačenju i o crvenim linijama jer e, se onda mora e, naći neki odgovor za crvene linije. Slažem se s time da se javni novac treba trošiti tako da se postignu ciljevi koje smo si zadali. Isto tako je važno, budući da živimo u jednom jako osjetljivom razdoblju, imamo Brexit do kojeg će možda doći i imat ćemo i to razdoblje gdje će razdoblje financiranja MFF-a e, stati i tek će 2021. se onda ponovno nastaviti što znači da moramo pripaziti da ne dođe do velikog prekida financiranja. Moramo voditi dijalog, moramo iznositi naše argumente kako bi stvarili najbolji e, kompromis e, i pritom isto i ravnotežu. Gospođa Konte u ime Kluba zastupnog ideja, izvolite na minutu i pol. Ako vas kandidat zapovjednika može vidjeti. Hvala vam. Gospodine kandidatu za povjerenika, od 1979. do danas imali smo 11 povjerenika u e, tom portfelju, ali ribarstvo je uvijek e, bilo u jednom drugom portfelju. Dakle, danas imamo oceane i okoliš u jednom portfelju, a ribarstvo se spominje tek na kraju i onda je normalno da to brine ljude. Izgleda da gospođa von der Leyen ne vidi tako veliki značaj ovako velikom gospodarskom sektoru. Očito je da Europska komisija nije shvatila od kojeg značaja je ovaj sektor. Stoga vas želim pitati što možemo očekivati od vas, jel riječ e, ribarstvo je ispačena. Hoće li se onda i e, resursi, odnosno sredstva rezati? Moramo zaštititi naše ribare i vidjeti njihovu vrijednost za europsko gospodarstvo. Mi moramo e, ribare više uključiti u upravljanje resursima, morskim resursima, no često se oni žrtvuju zbog e, gospodarstva i zaštite okoliša. Pa me zanima usporedbi sa zadnjim razdobljem, da li vi želite resurse povećati ili smanjiti? Ne mislite li da bi bilo važno da se kaže da se vaš resor treba nazvati okoliš, oceani i ribarstvo, da pokažete koliko je ovaj sektor važan. Hvala vam na pitanju. Kao prvo što se tiče naslova mog portfelja, pogledamo sadržaj, mogu gledati samo naslov. Mislim da je to ono što je važno. Hoće li me danas procjenjivati kao osobu koja će predstavljati cijelu, zajednicu? To ću biti ja, to neće biti moj naslov, naslov moje funkcije. Mislim da trebamo svu našu energiju uložiti u ono što je danas potrebno za muškarce i žene ribare kako bi riješili njihove probleme. Vi ste vrlo dobro ustanovili da imamo tu prijedlog o MFF-u, da je to već ovdje, da se o tom već raspravlja o prijedlogu OVFO, ali ono što je važno isto tako i da pomognemo e, našim ribarima i ribaricama da snose okolišne troškove, da se tu ne radi samo o aktivnostima ribara, da je to nešto mnogo šire od toga. I moramo biti jako strogi što se toga tiče, a ne odvajati okoliš od ribarstva. To je nešto što ide zajedno.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 to se ne navodi u vašem portfelju, dakle ribarstvo, iako spomenjete održivu budućnost ribarstva. Da li smatrate da je ribarstvo e, fundamentalni dio gospodarstva i Želim naglasiti da ribarstvo na sredozemlju se nalazi u dosta teškoj situaciji, prije svega kada govorimo o malim ribarima na otocima. Oni su u velikim poteškoćama i često e, nisu u mogućnosti e, živjeti i privređivati. Što možemo očekivati? Možemo li očekivati nešto od vas po tom pitanju? Thank you. First of all... Hvala. Kao prvo važno je da imamo jednake uvjete za sve. Vrlo je važno zaustaviti e, nezakonit, neregularni ribolov, jer mali zanatski ribari, oni imaju najvećih problema sa nezakonitim ribolovom, a na to trebamo gledati ne samo kao na problem da se riba lovi nezakonito, već da to vodi do čitavog niza drugih problema, ekonomskih problema, e, porezi se ne plaćaju, sigurnost na radnom mjestu primjerice se ugrožava i moramo se dobro protiv toga boriti. Što se tiče povjerenja, danas prije ovih saslušanja sam posjetio Europski, dom europske povijesti. I jedna anegdota vezana uz ugovor iz Rima 1957. godine su trebali ga potpisati i onda su ga trebali potpisati na prvoj stranici i na nekoliko zadnjih stranica, što znači da je ova unija osnovana na poverenju i da ne smijemo e, iznevjeriti zajednice koje zastupamo. Samo da podsjetim sve na vrijeme i kao predsjednik molim vas da odgovorite na pitanje gospođe Konte o sredozemlju, jer je to jedno od najpretjerano izlovljenijih e, morskih područja na svijetu. Mislim da je došlo do napretka što se tiče programa višegodišnjih planova na području zemlja. Moramo nastaviti na tom putu, moramo što više stokova dobro procijeniti jer se to trenutno ne čini dovoljno i ako uspijemo prikupiti dovoljno dobrih podataka onda možemo imati jedan dobar održiv pristup za e, zajednice ribara. Vrlo je važno i da bilateralne dogovore, primjerice Met for Fish Forever, koje imamo sa drugim državama koje također love ribu na području sredozemlja, da smo s njima u stalnom kontaktu i da se pominemo za to da nismo samo mi ti koji poštujemo sva pravila, već isto tako i naši partneri. Hvala vam, gospođo Tomašić gospodine predsjedniče. Gospodine kandidatu za povjerenika, regionalizacija je iznimno važna i nalazi se visoko na listi prioriteta država članica. Zajedničkom ribarstvenom politikom propisana je regionalna suradnja o mjerama očuvanja, a posebno u dijelu koji se odnosi na višegodišnje planove i upravljanja ili specifične planove u vezi s odbacivanjem. Zanima me konkretno na koji način ćete osigurati da principi regionalizacije budu sadržani u budućim prijedlozima propisa, a pogotovo kada se priprema višegodišnji plan za pridnedne odnosno demersal stokove u Jadranskom moru? Na koji način ćete osigurati da regionalni pristup bude osnova izrade višegodišnjeg plana kako bi izbjegli nedostatke koje trenutno imamo u višegodišnjem planu za malu plavu ribu u Jadranu koji je predložen na način da nisu uzete u obzir specifičnosti Jadrana ni Mediterana u cjelini. Hvala lijepa. Thank you. Indeed, I think, as said, every... Hvala. Kao što rekli, svaki Svako mora je jedinstveno i svako treba posebno procijeniti. Naravno da trebamo sačuvati održivost. To je ključ dugoročno gledano. Ja sam također izabrani parlamentarni zastupnik u Litvi i doista vjerujem u dijalog. Mislim da su višegodišnji planovi upravo planovi koji se tiču dijaloga, dijaloga sa lokalnim zajednicama ribara, da imamo taj dijalog, dakle čak i sa državama izvan Europske unije i da pronađemo najbolje moguća rješenja i mislim da bismo trebali nastaviti s time. Višegodišnji planovi vidimo da tu postoji napredak što se tiče pretjerano izlovljenih stokova i s takvim sporazumima možemo loviti ribu bolje, održivije, ali naravno da moramo učiniti mnogo više od toga i pronaći dogovore između nas, između država članica Europske unije, ali su tako i sa državama izvan Europske unije. Hvala lijepa na odgovoru. Sada me još samo zanima da li ćete i na koji način osigurati da mišljenja savjetodavnih vijeća budu više uzeta u obzir tijekom pripreme propisa kako bi se osigurala regionalizacija i uravnotežena zastupljenost svih dionika. Thank Hvala. Što se tiče uh, e, regionalnih organizacija za pomorstvo i njihovih e, mišljenja. Oni su bili temelj za e, mnoge odluke, primjerice odluke vezano s migraciju Tune i ne vidim nikakvu prepreku da ne gledam daljni dijalog. Ali bih isto tako htjela shvatiti vašu pažnju na e, savjetodavna tijela. Jer mislim da je njihova posebitost da predstavljaju E, velike ribare, ali i male ribare. tu je dakle ta institucija gdje se njihovi svi glasovi mogu čuti. Hvala vam u ime kluba zastupnika GUE, gospodin Bompar. Na minutu i pol. Hvala vam gospodine Sinkeviću, se tu sam. Prije nekoliko dana smo imali posebno izvješće o oceanima koji je objavljen. To je jako zabrinjavajuće i to nas prisiljava da doista na odlučan način djelujemo kako bismo se suočili sa različitim vrstama zagađenja. E, imamo e, zone smrtnosti u oceanima gdje ribe umiru zbog nedostatka kisika i to je stalno u porastu. Što mislite učiniti kako bismo prekinuli sa umjetnim gnojivima i sa e, intenzivnim uzgojem stoke, što je djelomično odgovorno za to? Zatim imamo tu i e, druge vrste e, uređaja koje primjerice e, dovode do toga da riblje vrste, a i neke vrste sisalica u moru ne mogu međusobno komunicirati i što mislite učiniti po tom pitanju. Zatim imamo i problem sa turizmom, posebice u područjima sjevernog i južnog pola, da se tu primjerice mogu invazivne vrste prenijeti tamo, neke vrste algi primjerice, hoćete li isto tako predložiti da se e, tu izmijene pravila. Rekli ste da mislite poštivati UN-ovu konvenciju o pravu mora i stoga me zanima koje konkretne mjere mislite predložiti u, nekoj novoj vrsti sporazuma. Hvala vam lijepa na vašem pitanju. absolutely right. Oceans are key. Imate pravo. Oceani su ključ i ključno je da budu zdravi. To će biti bolje za okoliš, za naše priobalne zajednice, za naše ribare. Mi znamo glavne razloge. Naravno da se tu radi o onom problemu sa pretjanim izlovom. S time da nemamo dovoljno zaštićena područja, Radi se i o zagađenju, o morskom otpadu. Radi se i o tome da trebamo proširiti zakonodavni okvir kako ne bi samo države članice Europske unije bile te koje će poštivati pravila, već i drugi također. Mislim da ovaj portfelj može tome doprinijeti. Dakle, imamo primjerice strategiju za bioraznolikost do 2060. godine. To je važno što će uključivati oceane. Zatim imamo plan za ciklonu ekonomiju kada govorimo o morskom otpadu, kada govorimo o tome da se primjerice otpad prevozi s jednog mjesta na drugo, to je isto nešto važno za naše gospodarstvo. Sa cirkularnom ekonomijom i sa ponovnim iskorištavanjem resursa možemo vrlo uspješno se nositi sa time. Naravno da ćemo za to morati tu uh, uključiti i neke druge sektore, poljoprivredu koja je izuzetno važna. Već sada imamo probleme na Baltičkom moru, uh, posebice zbog utjecaja industrije i poljoprivrede, gdje postoje neke neodržive prakse. Svakako se moramo nositi sa svim uzorcima, a to sve sadrži moj portfelj. I ako me potvrde, to, to će biti jedna od mojih glavnih zadaća da to pokažem bila je dobra odluka da se sve to obuhvati u isti portfelj. Okoliš, oceani, ribarstvo, to su sve sektori koji su međusobno povezani, ne mogu e, postojati jedan bez drugih. Merci pour euh, votre réponse. Euh, je, suis Hvala vam na vašem odgovoru. Ja se slažem u potpunosti s vama kad kažete da ovo pitanje ne može dobiti odgovor samo od strane Europske unije. I stoga me zanima još nešto vezano u sredozemlje, to je more do kojih je dosta nastalo i meni posebice što se tiče koncentracije plastike gdje imamo četiri puta veću koncentraciju plastika nego u Pacifičnom oceanu. Postoji eh, Unija za sredozemlje i zanima me hoćete li eh, poduzimati možda konkretne mjere zajedno i sa tim tijelom kako bi imali konkretno, eh, konkretno čišćenje sredozemnog mora od plastike. Hvala vam na pitanju. Pitanje o Mediteranu je jako važno. Važno je i raditi sa partnerima, ne samo kad je riječ o čišćenju. Važno je koristiti najbolje prakse, ali to je važno i za provedbu zajedničke ribarstvene politike, e, te za e, ribarenje bez e, reguliranja, odnosno nepravilno ribarenje. Važno je igrati, e, e, važno je boriti se protiv uzroka i primijeniti najbolje prakse. To je jedini način. Naravno, vi ste u položaju da tu uzmete vodeću ulogu. Sada ulazimo u drugi dio saslušanja. Sada ćemo imati 11 preostalih pitanja po sustavu DONT, a tu su sada odbori zajedno, nećemo ih više razdvajati. Počinjemo sa e, gospodinom Mazilisom iz EPP-a. Kandidat, želim se vratiti na ono što ste rekli o vukovima. Broj vukova se povećava. 13 ili čak 14 tisuća jedinki žive u Europskoj uniji. To je poremetilo ekološku ravnotežu i poljoprivreda trpi populacija ptica, na primjer, se e, smanjila, na primjer, kormorana. Također, sportski ribolov e, predstavlja prijetnju i na Baltiku, uključujući i u našoj Litvi. Slažete li se e, da treba biti veća fleksibilnost za države članice pri reguliranju populacije nekih zaštićenih vrsta. Budući da smo gospodin Mažilis ja iz iste države, odgovorit ću na litavskom. Uvaženi profesore, zahvaljujem na vašem pitanju pitanje je doista vrlo aktualno i drugi kolege su se već osvrnuli na njega. Direktiva koju spominjete predviđa i fleksibilnost za države članice. Jako dobro razumijem poljoprivrednike, ribare, jer oni stalno gube e, dakle sve se više smanjuje broj ribe u moru i mi moramo razmisliti o tome da li smo poduzeli dostatne mjere kako bi se zaštitili od vukova, primjerice postavljanje žičanih ograda, jer te mjere već i sada financiramo sredstvima Europske unije, a isto to vrijedi i za štete koje nastaju E, vezano u stoku. Dakle, e, tu su predviđene kompenzacije, odštete. Zatim, što se tiče kormorana koje ste spominjali, već sada jasno vidimo kakve su posljedice. Mm, vidimo e, posljedice i naravno da se zalažemo za E, to da postoje i mjere samoregulacije i svakako su nam potrebne takve mjere u državama članicama. Hvala. Što se tiče obalnih, priobalnih regija, eh, kod nas su kormorani čak i 200 eh, km udaljeni od eh, mojeg rodnog grada koji tamo nikada prije nisu obitavali, a u skladu s direktivom svjesno usmrćivanje ptica takvih vrsta ptica je zabranjeno i kažnjava se. No, s druge strane, mi smo tu sada suočeni sa kršenjem interesa ribara i to u širokom opsegu. Dakle, oni su e, također e, zaslužni za ugrožavanje biološke raznolikosti. Da, vratimo se na direktivu. Ja naravno želim e, još jedan puta razmotriti tu direktivu, iako je odbor rekao da je protiv, odbor smatra da je sve u redu s tom direktivom, no mislim da bismo ipak mogli provjeriti da li države članice dovoljno koriste fleksibilnost predviđenu direktivom i u tom kontekstu mislim da Europska komisija bi mogla nešto učiniti upravo u takvim situacijama koje ste spomenuli, dakle kada postoje određene ugroze, kada govorimo o ribarima, onda bismo mogli također koristiti i fleksibilnije mjere. Za socijaliste i demokrate, e, e, gospođa Brokar. Puno hvala. Danas ste već govorili o važnoj ulozi zaštite bioraznolikosti kada govorimo o zaštiti klime. I također ste govorili o masovnom umiranju životinja, jer ako jedan milijun e, životinskih vrsta jest ugroženo, onda možemo govoriti o masovnom izumiranju. Istovremeno, Europska unija u svojoj strategiji za biološku raznolikost e, navodi ciljeve do 2020. No te ciljeve nećemo postići i nećemo uspjeti zaustaviti izumiranje. Stoga vas želim pitati da li će ćete vi izraditi ambiciozne ciljeve i strategije kako bismo zaštitili biološku raznolikost do 2030. i ako da, koji će to biti i kako ćete osigurati da zaštita biološke raznolikosti također dobije i dovoljno sredstava i kako želite spriječiti izumiranje pčela i drugih e, vrsta jer oni su vrlo važni za biološku raznolikost. Hvala. Puno vam hvala na ovom pitanju. Pa, mi smo imali ciljeve za 2010. godinu, za 2020. godinu. Definitivno ćemo imati ciljeve za 2030. Nema drugog načina. No, nažalost, mislim da ciljevi nisu dovoljno. Njih treba mjeriti i pratiti. Važan je mehanizam revizije. Osim toga, ako govorimo o glavnim uzrocima to je e, prenamjena tla i mora, klimatske promjene, e, onečišćenje, invazivne vrste, sve je to vezano uz klimatske promjene. Moramo se boriti protiv uzroka. Kao što ste ispravno primijetili, bit će potrebno uložiti financijska sredstva. Natura e, 2020. i tako dalje. Sve to treba financirati, ali suradnja sa u suradnji sa Francom Timmermansom postići ćemo te ambiciozne ciljeve bioraznolikosti do 2030. Ti ciljevi su ugrađeni i u druge akte, na primjer kad je riječ o poljoprivredi, industriji, transportu. Moramo koristiti instrumente koje imamo na raspolaganju. Procjena učinka mora biti pažljivo izrađena. Vidim iz iskustva država članica da pokušavaju to zaobići. To nije dobra praksa. Osobito kad govorimo o Naturi 2000 imamo niz zaštićenih vrsta. Hvala vam na vašem vrlo konkretnom odgovoru. Imam još jedno nastavno pitanje. Vi ste govorili i o mjerljivim ciljevima za pregovore i mislim da je vrlo važno da se ti mjerljivi ciljevi koriste. Možete li konkretnije reći e, koji su vaši ciljevi u tim pregovorima? kako ćete ući u pregovore i osim toga s pravom ste rekli da ciljevi, samo ciljevi nisu dovoljni pa me zanima kako vi, kada je riječ o biološkoj raznolikosti, kako ćete vi tu postaviti obvezujuće ciljeve kako bi se ponovno obnovili ekološki sustavi? Dakle, što želite učiniti kako bi imali pravnu sigurnost? Hvala. Kad je riječ o mjerljivim ciljevima, naravno Mjerljivi cilj može biti povećanje zaštićenih područja, recimo za 30%, ali definitivno ću biti fleksibilan kad je riječ o ciljevima bioraznolikosti do 2030. razgovarat ću i sa e, odborom e, koje je viđenje odbora. Koje ciljeve moramo provesti? Važno je provoditi akte u dijelo. Ima niz zakonodavnih akata koji se ne provode kako treba u državama članicama. Nulta stopa tolerancije na neprovođenje zakonskih akata je pravi način da tome pristupimo te ciljeve nemam još sada gotove i otvoren sam za e, rasprave sa odborom o tom pitanju. Hvala. A sada za EPP Niklas Herbst. Ja bih usmerio pažnju. Evo, tu sam, tu sam. Dakle, ja bih usmerio pažnju na našu regiju, dakle, e, regiju e, Baltičkog mora i tu imamo mm, imam jedno pitanje. Dakle, koje e, konkretne mjere možemo e, poduzeti? Naime, ime fond još nije iskorišten, dakle puno još sredstava u tom fondu kada je riječ o Baltičkoj regiji. I isto tako e, kada ministarsko vijeće nakon nekoliko dana usvoji zaključke dakle u svoje zaključke, onda e, će i u Poljskoj mnoge vrste nestati sa tržišta i kako mi možemo tim ljudima pomoći. Očito da nije dovoljna sadašnja e, regulacija jer nemamo e, dovoljne mjere i moramo razmisliti da li možemo uključiti države članice. Dakle, ne govorimo o idućem VFO-u, E, mislim da smo tu na dobrome putu već konkretno o idućoj godinu. Dakle, što možemo konkretno na licu mjesta učiniti za svoje ribare u Baltičkoj regiji? Thank you for your question. Indeed, e, Hvala na ovom pitanju. Taj problem mm, će biti jedna od prvih stvari s kojima ću se pozabaviti ako budem potvrđen Komisija je naravno već pokrenula dijalog s državama članicama o trenutnoj situaciji, o potencijalnom financijskoj podršci. Mi smo na kraju e, razdoblja Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i e, morat ćemo se boriti za mobiliziranje svih mogućih sredstava. Ja vam jedino mogu obećati da ako me potvrdite, nastavit ćemo dijalog da bismo našli najbolja moguća rješenja, no to nije jednostavno pitanje. Morat ćemo pažljivo analizirati situaciju i ne možemo se zaustaviti samo na ovoj godini. Morat ćemo e, pogledati u budućnost osobito kad je riječ o propadanju stokova, moramo jasno reći koji su uzroci, koje aktivnosti to uzrokuju. Naravno, ribari su prvi koji trpe zbog toga i to je sjajan primjer toga da okoliš i promjene koje utječu na najranjivije treba riješiti. Rješenja nisu jednostavna, nisu laka. Možda ćemo trebati e, ljude prekvalificirati, dati im neke druge mogućnosti, jer recimo to područje je poznato i po turizmu. Imam još jedno nastavno pitanje, obzirom da smo konstatirali da nije tome tako zbog prekomjernog izlova, već e, i zbog klimatskih promjena i tako dalje. Hoće li komisija pod vašim vodstvom imati jedan holistički pristup kako ne bismo uvijek govorili samo o temi kvota, jer to je e, samo uvjetovano rečeno dobar instrument. Uh, climate change is Klimatske promjene su razlog tome. Temperatura vode u Baltičkom moru se povisila, a to je imalo golemi učinak e, na e, bakalar. Imamo lošu biomasu, ne samo lošu, već jednostavno e, bakalaru prijeti izumiranje moramo tome pristupiti na holistički način kroz postojeće instrumente, ali moramo primijeniti zakone u drugim područjima i poljoprivredne aktivnosti, na primjer korištenje pesticida i gnojiva e, igra važnu ulogu u situaciji koja postoji sada na Baltičkom moru. Hvala, a sada za ranju Marija Rodriguez Ramos. Ja, senjor, eh, komis... Hvala vam, gospodine kandidatu za povjerenika. Vi ste odgovorni za novu, za provedbu nove strategije za bioraznolikost. Nova izabrana predsjednica Europske komisije vam je povjerila nove mjere u sektoru poljoprivrede, proizvodnje. Gospodine kandidate za povjerenika, mislim da imamo dva velika problema. Jedno je proračun, to ste već i sami naveli, ali to je velik problem jer proračun uopće nije dostatan kako bi se zaštitila biološka raznolikost i mreža Natura 2000 treba 6 milijardi eura po godini i nije dovoljno samo povećati sredstva, moramo biti učinkoviti u raspolaganju postojećim sredstvima i komisija je rekla da ako se neće korektno provoditi mjere u sektoru okoliša na strani država članica, to godišnje uzrokuje 55 milijuna dakle gubitka od 55 milijuna kada govorimo o pogoršanju stanja u okolišnom sektoru. Možete li vi danas nešto reći o toj novoj strategiji i da li možete reći da ćete povećati sredstva za očuvanje biološke raznolikosti i da li ćete poduzeti mjere kako bi poboljšali nadzor dakle da li države članice provode zakone jer ipak Europska komisija je čuvarica ugovora i akija. Hvala. Hvala na ovom pitanju kad je riječ o proračunu. Definitivno ću glasno reći da proračun treba povećati. U suradnji s dopredsjednikom Francom Timmermansom i drugim povjerenicima. Mislim da je i e, gospođa novoizabrana predsjednica to jasno naglasila kao strateški cilj, no strateški cilj mora biti adekvatno financiran. Naravno, odluku će donijeti kolegi i mi moramo zajedno odrediti prioritete. Ali ako pogledamo ciljeve održivog razloga, onda je bio raznolikost temeljna za postizanje tih ciljeva. Ako govorimo o klimatskim promjenama, nedavno izvješće UN-a e, kaže da dobar ekosustav, e, zdrava bioraznolikost kako na kopnu tako i u morima e, je vrlo važna za suzbijanje klimatskih promjena. Dakle, Ako ne budemo ništa poduzimali, to će biti puno skuplje od e, poduzimanja akcija. E, dakle, u mandatnom pismu također stoji da e, ćemo imati nultu toleranciju za nepoštivanje propisa. Ja sam u svom govoru rekao da ću razmotriti sve moguće instrumente. E, treba pomoći državama članicama u okviru dijaloga, ali ako ne budu učinile dovoljno, e, to može dovesti i do prekršajnog postupka. Mnogi takvi postupci su već pokrenuti. Eh, Hvala. I na koncu Da li možemo očekivati novi, ambiciozniji instrument za zaštitu šuma, ne samo u Europi, nego u trećim zemljama, jer one e, su i tekako, i tekako snose posljedice zbog e, našeg konzumerizma. Da li će se poduzeti mjere kako bi se proizvodni lanci optimirali? Hvala vam kada je riječ o krčenju šuma izvan Europske unije, naravno moramo ocijeniti naš utjecaj na to i ja ću surađivati s ostalim povjerenicima. Važno je da se financijska sredstva dodijele i drugim državama eh, kako eh, ne bi krčile šume Zatim važno je poboljšati označivanje proizvoda i važno je imati e, lance snabdjevanja koji ne uzrokuju krčenje šuma, ali moramo primijeniti mehanizam praćenja, odnosno monitoringa. Ja ću svakako na tome raditi. Hvala. A sada Ivan Sinčić za neopredjeljene. vam. E, vi gospodine Sinkevičius dolazite iz Litve i ovdje ste kandidat za komesara za zaštitu okoliša i oceane. E, postavit ću vam pitanje koje nisam još čuo ovdje do sada, koje se tiče onog dijela zaštite okoliša koji se bavi zaštitom od neionizirajućeg zračenja, odnosno unutar toga na elektromagnetske valove. Prvo ću reći nešto općenito, a nakon toga ću se usmjeriti na situaciju u mojoj Hrvatskoj. E, Sadašnji standardi zaštite su postavljeni 1998. godine, prije više od 20 godina. Tada je to učinila Međunarodna komisija. Oni su propisali isključivo, dakle termičke razine. E, međutim, u 20 godina znanost se razvila. Napravljeno je niz drugih istraživanja. Mi danas znamo mnogo više. E, znamo i za neke netermičke učinke. Problem je zapravo bio sličan tada koji danas imamo sa pesticidima ili endokrinim disruptorima. Nisu uzeti u obzir sinergijski učinci, kumulativni učinci e, i dakle drugi netermički učinci. Situacija je posebice aktualna sa razvojem novih tehnologija kao što je 5G, 6G, 7G dalje. Te vas postavljam pitanje hoćete li uzeti u obzir 20 godina razvoja e, znanosti i postaviti bolje standarde zaštite od neionizirajućeg Eh, zračenja. Hvala. Okay, thank you. Eh, non-thermal radiation. Hvala vam. Dakle, ne termička zračenja. Eh, ja nisam stručnjak za to pitanje, ali koliko ja znam i sunce spada u izvor takvog zračenja a isto tako i ljudske aktivnosti 5G i druge mreže, a i pesticidi, endokrini disruptori. Po tom pitanju jasno smo odredili prioritete koji se odnose na nulte emisije kada je riječ o endokrinim disruptorima i pesticidima, sve to moramo pažljivo razmotriti. Moramo sve više podržavati e, ekološku poljoprivredu. Uvijek sam spreman čuti znanstvene savjete i uzeti ih u obzir. Znam da Svjetska zdravstvena organizacija uvijek prati ta pitanja i da je vrlo ažurna. Ona savjetuje države članice kako riješiti pojedine probleme i ja sam uvijek spreman poslušati znanstvene savjete, osobito u slučaju ugroza za ljudsko zdravlje. Hvala vam. Uvodno ste rekli da ćete putovati diljem Europe, evo ja vas pozivam da dođete u Republiku Hrvatsku. Kod nas bazne stanice odnosno antene nažalost niču kao gljive poslije kiše, naše slabe institucije nisu u stanju dovesti situaciju u red. Hrvatska je jedina zemlja Europske unije gdje vam ne treba građevinska dozvola za postavljanje jednog takvog građevinskog objekta. Rađeno je istraživanje, dakle na nasumično izabranih stotinjak baznih stanica u Zagrebu, 90% njih je ilegalno. Postoje rezolucije Europskog parlamenta kao što je ona iz travnja 2009. i ona iz rujna 2008. godine koje propisuju standarde za antene blizu vrtića, blizu škola i drugih objekata. One se u Hrvatskoj ne poštuju. To vas pitam i na to stavljam fokus tijekom svog izlaganja. Pozivam vas da posjetite hrvatske institucije kao što je Ministarstvo zdravstva koje je po zakonu prije deset godina trebalo objaviti registar tih stanica da se pojača zaštita. Nakon deset godina nisu napravili ništa. Hvala vam. Thank you. Hvala. Pa ja sam posjetio Hrvatsku prije dvije godine i bio sam oduševljen eh, narodom, eh, koliko su ljudi topli. Naravno da je važno zaštititi njihovo zdravlje, Važan instrument za to je ocjena učinka. Ocjena učinka je dio zakonodavstva svake države članice, postoji određena fleksibilnost, ali ona ne može biti pretjerana i ne može zanemariti bitna pitanja koja se odnose na zdravlje ljudi. Hvala. A sada za SID eh, Muhamed Čahin. Hvala. Studije su pokazale da strategija cirkularne ekonomije može prepoloviti eh, emisije u Europskoj uniji treba podržavati cirkularnu ekonomiju i stoga je izrađen akcijski plan. No akcije se uglavnom odnose na fazu pri kraju e, životnog vijeka proizvoda, a važno je početi od početka, od dizajna. Dakle, što će ući u novi akcijski plan i kako mislite približiti Europsku uniju postizanju netoksičnog e, kružnog gospodarstva? Hoćete li podržati nove zakone ili ćete proširiti direktivu o ekodizajnu kako biste povećali učinkovitost? E, što više, e, mladi osobito se brinu za e, kulturu bacanja. Baca se osobito odjeća. Dakle, što ćete poduzeti obzirom na tekstilni sektor? Hvala cirkularna ekonomija je uzbudljiva prilika da se postigne održivost i najvažnije da se ponovo iskoriste naši resursi jer 88% naših resursa se baca. Samo 12% se koristi. Dakle, imamo golemi potencijal. Naravno, moramo se nositi sa svim fazama tog ciklusa, počevši od dizajna, jer vi ste dobro primijetili da već u fazi dizajna ugrađuje se e, neki kratki životni vijek u proizvod e, kako bi se morao baciti. On je tako dizajniran da ga ne možemo rastaviti, ne možemo e, promijeniti baterije ili ekrane ili neki drugi dio. Dakle, važno je boriti se protiv te kulture bacanja treba se promijeniti dizajn kako bi vijek trajanja bio duži, ali pri tome moramo iskoristiti potencijal naših malih i srednjih poduzetnika. U Litvi, na primjer, postoji jedan startup koji je e, izradio platformu za prodaju recimo rabljene odjeće. E, vidim takve stvari u Belgiji, Francuskoj i drugdje. Cirkula cirkularna ekonomija će koristiti nove tehnologije, digitalizacije, blockchain. Možemo pratiti materijale i imati ciklus koji funkcionira. Važno je također spomenuti građevinarstvo koje je odgovorno za trećinu otpada i to će biti među prioritetima u akcijskom planu. Hvala, hvala na odgovoru. Nastavno pitanje, mi vjerujemo da moramo ubrzati napore u borbi protiv onečišćenja plastikom koje mjere biste vi poduzeli da se smanji korištenje plastike, ne samo namjerno dodane mikroplastike e, koje se mogu naći na primjer i u kozmetici, a i e, nenamjerno proizvedene mikroplastike. Osim toga vi govorite da se treba koristiti zelena javna nabava. E, mi e, mislimo da e, taj izraz mora biti inkluzivniji kako bi uključio socijalnu dimenziju. Kako biste ubrzali zelenu, odnosno održivu javnu nabavu. Pa kao ministar ja sam poticao korištenje inovativne javne nabave. Ja sam bio odgovoran za javnu nabavu to čini da ljudi počnu sasvim drugačije razmišljati. Dakle, države članice moraju imati ciljeve koliki će biti postotak e, zelene javne nabave. Mi možemo u tome pomoći. Kad je riječ o plastici, kako smo već rekli, ne možemo tolerirati kulturi u kojoj se nešto proizvodi pet minuta, e, koristi pet minuta, a onda razgrađuje pet stoljeća. Mikroplastika, naravno, mora biti netoksična kako bi se mogla koristiti u ciklusu. Pa evo već dva sata vas ispitujemo, ali sada prelazimo na zadnji krug od pet pitanja, dakle e, kraj je na vidiku. Gospođa Tot, EPP. Puno hvala što ste mi dali riječ. Europska unija je na čelu je predvodnik u zaštitu biološke raznolikosti, ali nije dovoljno ako e, samo jedan kontinent štiti biološku raznolikost. Mislim da to moramo činiti na globalnoj razini. Vi ste E, u zadatak dobili i to da iduće godine u Kini postignete ambiciozne ciljeve na međunarodnom sastanku i da se dogovorite za obvezujuće ciljeve do 2030. i da usvojite strategiju za očuvanje biološke raznolikosti. Iz vaših odgovora smo saznali da želite postići da Europska unija preuzme vodeću ulogu u međunarodnom kontekstu kada je riječ o smanjenju izumiranja životinskih vrsta, pa me zanima kako to namjeravate postići i imate li konkretnih e, planova e, kako bi se i u trećim zemljama pooštrilo zakonodavstvo po pitanju zaštite okoliša? Hvala. Thank you. Thank you. Hvala vam, puno vam hvala na ovom pitanju. Naravno, važno je postaviti ambiciozne ciljeve a kako bismo naveli i druge države da djeluju, moramo im pokazati primjer. Treba pokazati da nam je ambicija za bioraznolikost e, visoka, ali i da se provodi unutar Evropske unije. Nadalje, trebamo imati mjerljive ciljeve koje možemo pratiti. Teško je sada reći koji bi ti ciljevi trebali biti. Moramo ući u dijalog s našim partnerima, s državama članicama. Ja ću definitivno tražiti savjet i ako budem potvrđen, ja bih putovao u Kinu ne sam nego sa izaslanstvom odbora Envi kako bismo bili u snažnoj policiji i ušao bih u dijalog sa važnim mogućim ciljevima. Ja sam razmišljao o tome koji bi to ciljevi trebali biti, ali ovo je samo moje mišljenje. Dakle, 30% zaštićenih područja u svijetu i 70 e, njih koji se održivo e, upravljaju. Zatim odvojeni e, članak o politici za Arktik. Vidimo da promjene na Arktiku gdje se tope ledenjaci sve izaziva sve veći pritisak. Moramo zadržati održivost. Ne možemo činiti greške koje smo činili u prošlosti. Dakle, to je ono što ja mislim o ambicijama za Kinu, ali naravno otvoren sam za razgovore e, sa odborom da bismo to razradili, ali važno je da na to pristanu i naši partneri. Vi ste spomenuli koliko je važno da biološka raznolikost dovede do toga da se mjere za njezinu njezino očuvanje ugrade u svo zakonodavstvo Europske unije. U svojim odgovorima ste također naveli da u budućnosti i u trgovinskim sporazumima želite ugraditi ekološke standarde. A kako ćete to postići? Dakle, kako ćete postići da treće zemlje u okviru trgovinskih sporazuma preuzmu i okolišne obveze, odnosno kako ćete nastupiti ako neka treća zemlja to ne može ispuniti. Dakle, ako ne može ispuniti preuzete obveze. Hvala. Thank you. Uh, Hvala kao prvo, bit će važno usko surađivati sa Philom Hoganom, koji je kandidat za povjenika za trgovinu. I važno je postaviti ta pitanja i unutar svjetske trgovinske organizacije. Naravno, važno je postići održivost i ciljeve održivog razvoja. 197 država su to potpisale to nije samo cilj Europske unije, nego cilj e, svih. I važno je stoga to osigurati. Mislim da moramo usko surađivati sa povjerenikom koji je odgovoran za trgovinu i svakako ću vam ja biti na raspolaganju kako bih e, vidio što točno mi želimo postići. Naravno da je važno i zaštititi tržište, kao što ste rekli što se tiče neodrživog lanca e, dostave primjerice. Gospodin Korbet u ime socijaldemokrata. Hvala vam. Gospodine kandidate za povjeniče za oceane i mora, mogao bih dodati, možda biste htjeli prilagoditi vaš naslov da to bude jasno. Slažete li se s time da je problem morskog otpada u našim morima i oceanima jedan od najvećih e, izazova za naš morski okoliš i da to dovodi su tako i do velih gospodarskih i socijalnih e, šteta pri obalnoj zajednici? Ribe često pokupe morski otpad u svojim mrežama. E, u povijesti su ih zbog toga kažnjavali, morali su plaćati za za to da se taj otpad e, onda preuzme u lukama. To se sada mijenja i naravno mi tu e, potičemo ulaganja sa VFO-om vezano uz upravljanje morskim otpadom. To je djelomično uspješno. Taj fond je samo malo iskorišten, barem do sada. I stoga je djelomično samo uspješan. Mislite li da, je sad došlo vrijeme da imamo sveobuhvatno zakonodavstvo Europske unije vezano uz preuzimanje i e, zbrinjavanje morskog otpada koji se skupi u europskim teritorijalnim vodama i kako mislite to riješiti tijekom vašeg mandata? Hvala. Mislim da je važno da u okviru e, Europskog zelenog dila da ću ja u svojstvu svog mandata razviti jednu inicijativu za održivo i zdravo upravljanje morima i oceanima. To je važno ako želimo postići onaj cilj od 30% zaštićenih eh, morskih područja prema Naturi 2000, a ne samo to, ne samo tih 30%, naravno da sva ta područja treba i dobro održavati da sva ta, sve to odredbe treba dobro provesti. Ako se to zove zaštićenim područjem prema Naturi 2000, to ne znači da ne može tamo doći do nikakvih ekonomskih aktivnosti na tim područjima, poput ribolova. E, svakako to, to ne znači. Važno je pobrinuti se da je ribolov održiv, i ako govorimo o smanjenju zagađenja, uključujući i smanjenju morskog otpada, onda je važno da imamo planove za cirkulnu ekonomiju koji doista postižu željene rezultate, da ne bacamo resurse koji su vrijedni, već da ih vraćamo u našu ekonomiju, da ih ponovno iskorištavamo, da onda iz toga izrađujemo e, drugačije vrste uređaja. Što se tiče poticaja, mnoge države to već čine za ribare ali mislim da trebamo ići i dalje od toga. Luke, luke, svi su tako bave čitavim nizom aktivnosti. Moramo se pominuti da te aktivnosti postanu održive. Dakle, ono što se preuzima, što se vraća, da se to sve vraća čisto i tako dalje. Kako bismo postigli sve te ciljeve, moramo vidjeti kako postići pravi dijalog i kako stvoriti poticaje za ostvarenje tih održivih ciljeva koje smo si zadali. Hvala vam gospodine kandidate. Mnoga pitanja koja su postavljena u ovim krugovima će možda zahtijevati nove mjere od strane Europske unije, ali u vašem mandatnom pismu implicitno stoji da postoji ono načelo jedan ulazi, jedan izlazi. Dakle, bilo kakva nova mjera znači da će trebati pomoći, povući neku postojuću mjeru, neovisno o tome koliko je možda bila potrebna ta postojeća mjera. Prihvaćate li da ove mjere i zakonodavstva koje usvajamo, da ih treba analizirati prema njihovim zaslugama, a ne samo prema nekom e, fetišu za statistikom e, što se tiče sveukupnog broja takvih mjera i zakona. Uh, uh, Hvala vam na tom pitanju. Kao ministar gospodarstva i inovacija sam i ja u Litvi mnogo radio na tome da se smanji administrativno opterećenje, ali vrlo važno je znati da to ne može biti nešto mehaničko. mislim da smo sa prošlim kandidatima za već e, imali priliku shvatiti o tome da to neće biti tako. U svakom slučaju ću se ja pobiniti za to da ćemo smanjiti administrativno opterećenje i da onda s time i sve ne smanjimo naš, e, naše okolično zakonodavstvo koje je važno. I evo kada sam govorila, govorio o bioraznolikosti, mi imamo ambiciozne ciljeve, ali te ciljeve možemo postići samo ako e, ga provedemo u svim sektorima kao okolično zakonodavstvo. U ime zeleni, gospodin Holmgren. Hvala vam lijepa na došli sadašnjim odgovorima. Kao što ste spomenuli, vi ćete predvoditi e, po pitanju cirkularne ekonomije i nultog zagađenja, što znači da je u vašim rukama stvoriti sinergije između ta dva projekta. Prema jednom akcijskom planu traži se od nas da razvijemo netoksične cikluse materijala kako bi se ti materijali mogli u potpunosti ponovno iskoristiti kao pouzdan izvor sirovina. No, nažalost, bivša komisija je učinila više manje suprotno. Oni su dopustili neke tvari koje imaju e, e, za sobom vuku visoku toksičnu zabrinutost i koje ne možemo reciklirati. Takav pristup ciklone ekonomije ide protiv nultog zagađenja. Dakle, toksične tvari dugo vremena ostaju u našim društvima i dobiju drugi život, te to podriva i zakonodavstvo vezano uz rič moje pitanje za vas je, hoćete li ta dva pitanja povezati, dakle nulto zagađenje i ciklovnu ekonomiju, hoćete raditi na tome da imamo netoksičnu ciklovnu ekonomiju koja će e, fokus staviti na to da se tvari koje za sobom vuku visoku zabrinutost e, polako izuzme iz prometa e, ili da ih se može reciklirati. Hvala vam na pitanju. Mislim da postoji zapravo jasna veza u ovom cijelom portfelju između onoga što stoji u mandatnom pismu, dakle da imamo strategiju o nutnom zagađenju, o bioraznolikosti i o cirkularnoj ekonomiji. Ako izuzmemo jedan od tih elemenata, onda nećemo moći uspjeti sa ova prosale dva i to je, mislim, jako važno. I zbog toga mislim da će sve te aktivnosti biti u središtu novog zelenog dila. Nulto zagađenje, naravno da se tu radi i o netoksičnoj strategiji. Zašto? Zato što samo ako ne budemo uh, uzalud koristili naše resurse, ćemo ih moći ponovno vratiti u recikliranje. A kao drugo, cirkulna ekonomija može biti uspješna samo onda kada pronađemo neki način da imamo netoksični ciklus. Znači, primjerice plastiku koja se stvara od prijateljskih eh, kemikalija, da ih tako nazovemo, i onda znamo da ih možemo reciklirati i primijeniti u našim sektorima. Samo na taj način možemo postići dobro funkcionirajuće cirkularno gospodarstvo. Ja ću u svakom slučaju putem mog portfelja e, sebi to zadati za cilj. Hvala. Europski parlament se već šest puta protivio odobrenjima u okviru Riča koje je Europska komisija e, izdala doma kod nas u Švedskoj je naša vlada zajedno sa parlamentom pobjedila u jednoj, jednom sudskom postupku protiv komisije koja je na nezakonjen način e, izdala jednu takvu, takvu dozvolu. Mene zanima kako vi mislite sada reagirati na te pritužbe, hoćete li poštivati te pritužbe i našu sudsku presudu i kada se radi o riču i da se trebaju zamijeniti materijali koji za sobom vuku visok e, rizik e, od toksičnosti da se primjenjuju na pravilan način. Kao što sam rekao, Rič nam nudi najsveobuhvatniji pristup e, za upravljanje kemikalijama na svijetu i svakako da se treba biti sukladno Riču. a ti nedostaci koji se tiču naših i jedne tišine dosjea, to će sve komisija riješiti. I zapravo mi je drago što ćemo putem riča moći uključiti uh, u sve to one elemente koji će ići u netoksičnu strategiju. Na temelju dobrih podataka možemo izgraditi jako snažnu strategiju o netoksičnom okolišu, posebice kada se radi o kemikalijama, onda možemo otići korak dalje prema endokrinim disruptorima koji su trenutno u postupku revizije. Ali čim se s time zaključit ćemo svakako raditi na tome. Bilbao Bilbao u ime kluba zastupnika Renew Europe. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine kandidatu za povjerenika, žene u ribarstvu trebaju dobiti potporu i zato vas molim da u svojem portfelju i njih e, predvidite. Dakle, sada radimo opet na uredbi, to je uredbi koja će biti prioritet. Rekli ste da su vam potrebne ambiciozne norme za proizvode ribarstva dakle od mreže do konzerve tako reći. Potrebno nam je održivo ribarstvo u kojem žene igraju ključnu ulogu. Taj sektor zahtjeva i sljedivost, primjerice kada je riječ o etiketama na konzervama, jer to pomaže i sektoru, ali i prihodima kada je riječ o zajednicama koje žive od ribarstva. Osim toga, imamo pravo na to znati što kupujemo i što jedemo. Što ćete vi učiniti? Hoćete li izraditi odgovarajući zakonodavni prijedlog kako biste pomognili tom putu i mislite li da će Fond za ribarstvo moći pridonijeti tome da se prihodi u sektoru ribarstva pravednije rasporede između muškaraca i žena? Hvala. Hvala vaše prvo pitanje o ulozi žena. Kao što sam rekao, jedno nedavno izvješće je pokazalo da će kao prvo biti važno surađivati sa kandidatom za povjenika gospodinom Dalijem na rješavanju tog pitanja. To je također jedno od onih područja gdje možemo sektor učiniti zanimljivijim, atraktivnim za mlade ljude, da se sve u tom sektoru poštuje. I s pravom ste zabilježili da je e, ribolov jako težak rad, e, ali i onaj rad e, u preradi ribe i nije dobro plaćen i to će toga biti isto tako važna stavka. Što se tiče vašeg drugog pitanja o sljedivosti, svi želimo, volimo jako viso, visoko kvalitetnu hranu i vrlo je važno imamo dobro etiketiranje kako bi potrošači znali što kupuju i da ta zelena oznaka doista nešto i znači. I moramo imati sljedivost, kao što sam rekao, od mreže do konzerve i važno je raditi na tome. Važno je koristiti sve moguće digitalne alate koje imamo za to i pomoći e, tome ne samo ovdje u Europskoj uniji, pomoću programa Catch, već isto tako i pomoći našim partnerima da koriste takve programe i onda svakako mislim da možemo e, ostvariti poboljšanje i imati onda i danju raspravu o eventualno još boljem etiketiranju i standardima za tržište koji su jako visoki u EU i takvi trebaju i ostati. Hvala na vašem odgovoru. Uloga žena je vrlo važna i što se tiče integracije žena, moramo priznati njihove kvalifikacije. A što se tiče sljedivosti, nju treba svakako poboljšati, no zanima me smatrate li da nam da nam je e, potrebno da na etiketama imamo i informaciju o porijeklu ribe. Zatim regionalizacija fondova, to bi mogla biti prilika kako bi se postigli, postigla poboljšanja unutar zajedničke politike. Hvala. Very important. Kao što sam već rekao, to je vrlo važno, ali moramo se ponajprije pobinuti da imamo dobru informaciju na samo etiketi. Dakle, to je onaj prvi korak i mislim da je moguće u potpunosti i digitalizirati procese za naše tržišta. Onda jednom kada to zasigurno znamo, onda to može staviti na etiketi jer svi znamo da naši potrošači imaju pravo na informirani izbor. Što se tiče regionalizacije, kao što sam već prije rekao, to je izvrstan alat koji se sada posebice mnogo koristi za e, sredozemlje i mi ćemo to i nadalje savjeti činiti. E, savjetodavna vijeća ćemo tu isto tako saslušati. Važno je da imamo dijalog ne samo između država članica, nego i sa državama izvan Europske unije koji su svi oko, e, ist, oko sredozemlja, oko istog morskog bazena. And so we turn to opening question number I onda sada pitanje broj 25, Petar Van Dalen. Fasten your seatbelt. Zavežite <laughs> pojaseve. I will turn to Dutch. Govorit ću na nizozemskom. Voorzitter, aan... Ehm, Gospodine predsjedavajući, kandidatu za povjerenika, mislim da smo kao parlament e, imali svađu sa Europskom komisijom što se tiče novog fonda za ribarstvo. Europska komisija je protiv stajališta Europskog parlamenta zato što se boji da naše stajalište može dovesti do toga da dođe do negativnih posljedica za stokove, ali u Nizozemskoj su zadnjih nekoliko godina imali skupe, ali e, vrlo isplative ribarice, dakle plovila i ako e, koristite takve brodice, onda se ne morate bojati prekomjernog izlova. Dakle, naravno da se morate držati kvota, moramo u budućnosti uložiti u ribarske brodice, pa me zanima zašto se toliko bojite novih brodica koje su dobre za okoliš, koje su dobre za naše aktivnosti i zašto ste toliko protiv Europskog parlamenta kada mi kažemo da su to brodice dobre za okoliš, da ne emitiraju toliko CO2? Uh, pa, ako sam dobro shvatio, to se uglavnom odnosi na određeno vrsto e, ribolova. Dakle, prevedeno je kao da se bojimo novih plovila. Možete li ponoviti pitanje kako bih ga mogao točno odgovoriti? Ispričavam se. Mm, ne radi se samo o ribarstvu impulsima, već se radi i o e, novom fondu za ribarstvo. Mi mislimo da taj fond trebamo koristiti i za e, nova plovila, jer e, ta nova plovila su ekološkija i također su skupa, naravno, ali ipak ona pružaju neke nove prilike. Hvala. Kada je riječ o financiranju e, iz e, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i izgradnji novih brodica, o tome moramo opširnije razgovarati jer nisam siguran da je to najbolji način trošenja javnog novca. Mislim da je to ulaganje e, koje bi moglo doći od privatnih ulagača. Kolege su pitale o poboljšanju uvjeta koje imamo sada. Neke od naših malih flota su stare 30 godina. Moramo govoriti o sigurnosti. To je važno pitanje. Nisam siguran da je izgradnja novih brodica definitivno u skladu s našim ciljevima provedbe <laughs> zajedničke zajedničke ribarstvene politike. Kada je riječ o selektivnijoj opremi, e, moramo razmotriti što kažu znanstvena istraživanja, ali tu definitivno možemo uložiti javni novac u istraživanja e, za e, nešto što bi pomoglo našim ribarima da e, ribu love na način koji je više održiv i koji će dati najbolje rezultate ali kao što sam rekao mi trebamo brodice koje su dobre za okoliš bez emisija pa je meni jasno da bismo to trebali podržavati iz novog fonda za ribarstvo i zato apeliram na vas da to podržite i da da pomognete našoj industriji da ima brodice koje ne štete okolišu. Hvala gospodine Van Dalen. Naravno, cilj je ne štetiti okolišu, kao ministar gospodarstva mogu reći da su najčešće flote e, nešto što imaju e, mali poduzetnici e, koji teško mogu dobiti financiranje za istraživanje i razvoj. Dakle, treba im pomoći istraživanjima i razvojem koji se može kasnije primijeniti namjera je dobra, ali nisam siguran da će to dovesti do željenih rezultata. Hvala, hvala vam svima. Dakle, hvala svim zastupnicima. A sada kandidat za povjerenika ima priliku dati završnu riječ, pet minuta. Izvolite, ovo je sada šprint do onog finiša. Hvala uvaženi eh, predsjedavajući, eh, uvaženi zastupnici. Hvala vam još jednom što ste mi dali šansu e, da vam kažem e, što želim napraviti. E, ja znam koliko vam je stalo i osobito sam primio na znanje da bioraznolikost, cirkularna <laughs> ekonomija, mali ribari, da su vam to najvažnija pitanja. Nadam se da sam vam jasno pokazao svoju želju da radimo u partnerstvu s vama. Održivost je naša zajednička odgovornost. Ovo će biti najzeleniji mandat koji je Europa ikada doživjela to vidimo iz rezultata europskih izbora, e, koliko je veliki odbor za okoliš, a vidimo i iz mandatnog pisma e, e, novoizabrane povjerenice. Neće biti samo zelena nego i plava komisija jer vidimo koliko su važna mora i oceani za budućnost naših, naše planete. Zeleni dil je ona nit koja prolazi kroz sve politike nove komisije od klime do ribarstva i poljoprivrede, e, od e, transporta do zdravlja. Dakle, nije riječ samo o politikama i o okolišu, a nipošto nije niti riječ samo o gospodarstvu. Riječ je o tome kako društvo želimo. Riječ je o ribarima koji više ne mogu ploviti, onima koje su pogodile gospodarske promjene. Moramo pridonijeti pravednijem društvu, društvu gdje nijedan građanin nije izostavljen. želim da uspijemo sa pravednom tranzicijom da koristi imaju svi. E, želim imati ciljane mjere koje će pomoći najranjivijima. Želim da Europa ima ambiciozniji pristup jer kad smo ambiciozni ne samo da poboljšavamo okoliš već e, stvaramo i socijalnu pravdu, poboljšavamo zdravlje, kakvoću života e, naših građana. Kada Europa ne djeluje po pitanjima onečišćenja, mi ne štetimo samo okolišu, već i gospodarstvu, zdravlju ljudi i dobrobiti svojih građana na mnogim frontovima ovaj zajednički portfelj je velika prilika. Naša novoizabrana predsjednica je tražila od svog tima da postanemo prvi klimatski neutralni kontinent, da budemo predvodnici u tom području. To znači e, zdrav okoliš i zdrava mora. Zaštićena područja na moru e, potiču bioraznolikost, ali to je dobro i za ribar ribarstvo. To pomaže i ribarima koji se oslanjaju na naša mora. Uvaženi zastupnici, ne možemo zaštititi svoje oceane ako ne budemo štitili svoje kopno. Ambicija poput nultih emisija će imati e, velike posljedice i za more, jer više od 40% e, životinja i riba u moru e, već trpi zbog onečišćenja mnogi naši prioriteti pokazuju koliko je koristan e, zajednički pristup. E, pozivam, pozivam vas da pomognete, da pružimo ruku građanima. Želim se osloniti na vaše znanje i vaše savjete kada budem putovao i vaše države članice. Vi najbolje poznajete svoje građane. E, lugara koji brine zbog degradacije šuma, ribare koji se brinu za ulov. Ja se nadam da ću e, doći do svih vas. Hvala vam. Thank you very much to all. Puno hvala svima. Evo sada e, kandidatu e, možete popiti pivo i opustiti se, a sada je na nama i koordinatorima. Dakle, koordinatori dvaju odbora e, će se sastati u šest, a zajedno ćemo se sastati u sedam da bismo ocijenili kandidata. Hvala.